Mi dolazimo do priprema za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. ožujka 2016. i ishodu sastanka na vrhu između Europske unije i Turske. Prvo ću dati riječ predstavnici vijeća, dragoj gospođe ministrici i dugogodišnjoj kolegici, gospođi Žanin Henis Plešarte. Dobro nam došli, gospođo ministrice. Ispričavam se, gospodine predsjedniče. Nema veze. Gospodine predsjedniče, gospodine podpredsjedniče, poštovani zastupnici, drago mi što vam se danas eh, mogu obratiti i nešto vam reći u pogledu sastanka koji će držati 17. i 18. i bavit će se migracijama i ekonomskim pitanjima. I naravno isto tako ću govoriti o našem sastanku koji smo imali u ponedjeljak e, sastanku na vrhu između ovoj i Turske. Prvo što se tiče migracije, u našim naporima da zaustavimo ove tijekove, ovaj sastanak je bio vrlo važan, došlo je do napretka i nastavit ćemo i dalje tražiti jedno europsko rješenje za ovu krizu i kao što je isto tako rečeno jedini način da e, krenemo naprijed je jedan zajednički europski plan. Dozvolite da vam prvo kažem koji su rezultati razgovora sa turskim premijerom. U Ponedjeljak je uistinu bilo bio jedan pravovremeni način da e, procijenimo napredak koji je do sada ustvaren. I naše stajalište je bilo vrlo jasno, došlo je do napredka kada govorimo o provedbi zajedničkog akcijskog plana. Ali ako trebamo zaustaviti čitave te tijekove migranata, trebamo e, zatvoriti rute krijumčara kako bismo zaustavili taj poslovni model krijumčara. U tom kontekstu dodatni prijedlozi koji su izneseni od strane Turske su uistinu dobrodošli. Složili smo se da ćemo raditi na temelju čitavog niza načela. Prvo, povratak svih novih irregularnih imigranata koji prelaze iz Turske na Grčke otoke. Dva, ubrzanje provedbe e, režima, viznog režima i isto tako ubrzanje u pogledu ovih sredstava namjenjenih 3 milijarde eura, isto tako priprema za otvaranje novih poglavlja u pregovorima s Turskom. Pet, mogućnost uspostavljanja područja u Siriji koji će biti sigurniji i šest i na zaključno premještanje e, sirijskih izbjeglica temeljem modela jedan za jedan. Moramo i dalje raditi s Turskom na detaljima ovog prijedloga i predsjednik Tusk će osigurati da se nastavi s tim radom i prije sastanka Europskog vijeća 17. i 18. ožujka. Ako Turska uistinu e, ispuni svoje obveze, dakle preuzme 100% e, izbjeglice koje su stigli na grčke obale, možemo prekinuti taj poslovni model krijumčarenja i tu ljudsku tragediju koja se odvaja u odvija u Egijskom moru. I moći ćemo isto tako nadomjestiti postojeće nekontrolirane migracije kroz jedan kontrolirani mehanizam e, humanitarnog e, preseljenja. Pe čemu bih rekla da je još uvijek prerano objaviti da je došlo do uspjeha kao i uvijek sve će to ovisiti o samoj provedbi. Ali ako na sljedećem Europskom vijeću, ako možemo potvrditi ove dogovore sa Turskom, to će biti jedan znak da je moguće ostvariti određene rezultate. To je samo jedan element naše zajedničke strategije. Osim planova sa Turskom, naša suradnja sa trećim zemljama je uistinu ključna i nadalje će biti ključna kako bismo smanjili te e, čitave tijekove migranata koji pokušavaju doći do Europe. Naravno, snaženje naših vanjskih granica i dalje ostaje prioritet rad u vijeću na e, prijedlogu u pogledu europskih granica i čuvara na tim granicama i dalje ostaje e, nešto što je i dalje važeće. Mi ćemo i dalje surađivati s vama i osigurati kako bi taj sustav postao operativan što je to prije moguće. Europsko vijeće je pozvalo na politički dogovor između naše dvije institucije do kraja lipnja. Jučer sam mogla e, razgovarati sa vašim kolegama i mogli smo doći do zajedničkog dogovora. Sada kada govorimo o zapadno-balkanskoj ruti, u veljači se vijeće dogovorilo da se ponovo vratimo na situaciju gdje svi članovi Schengen zone u potpunosti primjenjuju kodeks i sada možemo reći da zaključujemo, odnosno zatvaramo tu balkansku rutu, više se ne može prolaziti i uspostavljanje Schengena je uistinu nešto što je ključno, ali to će biti teško jer to ima posljedice i na terenu koji zahtijevaju brzo djelovanje. Kao prvo, ako želimo izbjeći humanitarnu krizu, moramo osigurati da brzo pružamo pomoć svim onima e, koji su uključeni u tu situaciju, pogotovo u Grčkoj. I isto tako je komisija prošli tjedan iznijela prijedlog vezan uz hitnu pomoć i mi pozdravljamo tu inicijativu. Počeli smo s radom na tom prijedlogu i radimo sve što možemo kako bismo osigurali usvojenje prije e, ožujka. Kao što znate, e, isto tako se treba usvojiti izmjene proračuna kako bismo izdvojili nužna proračunska sredstva. I tu ćemo razviti zajedno s vama da Grčka i dalje dobiva odgovarajuću novčanu pomoć u duhu europske solidarnosti. Nadalje, isto tako moramo koordinirano djelovati kako bi e, Schengen profunkcionirao priopćenje e, komisije pod nazivom Back to Schengen o kojem ste jučer razgovarali je identificiralo korake koje treba oduzeti kako bi se taj cilj ostvario i to se odnosi prije svega sve djelovanja koje treba poduzeti tijekom idućih mjeseci. Mislim da nam je svima jasno da situacija zahtjeva da djelujemo brzo i zajednički. Kada govorimo o samitu u Ožujku, on će se baviti svim tim pitanjima kako bi se stvorila određena orijentacija za nadolazeće mjesece. Dakle, svi ti događaji su uistinu nešto čime ćemo se mi pomno pozabaviti. Što se tiče drugih izazova s kojim je Europska unija suočena, bavit ćemo se i pitanjem radnih mjesta, konkurentnosti i rasta na našem sastanku na vrhu u Ožiku. Razgovarat ćemo i o gospodarskoj situaciji. Postoje tu već i pozitivni signali. Došlo je do oporavka e, u Europi. Iako još imamo vrlo visoke brojke u pogledu nezaposlenosti, ona ipak opada i polako izlazimo iz krize ali ništa se ne može uzeti zdravo za gotovo. Čitavi dijelovi gospodarstva su još uvijek vrlo krhki i moramo osnažiti naše napore. Kada govorimo o godišnjem pregledu rasta, e, navodi se Europski semestar za 2016. i vrlo su važne preporuke za pojedine države članice unutar tog semestra. Stoga je tu predsjedništvo posebno stavilo naglasak na provedbu u pogledu nekoliko zaključaka vijeća. Ova zajednička rasprava koju smo imali na eh, manje plenarnoj sjednici u Briselu je nešto što će nam dati smjernice u pogledu naših prioriteta što bi trebalo e, biti vrlo bitno za naše napore koje ćemo uložiti u budućnosti. Unutarnje tržište je nešto što je vrlo važno kada govorimo o novim radnim mjestima. E, uistinu nam je drago što se trenutno puno toga e, obavlja na području naše zajedničke strategije u pogledu tržišta i isto tako što se tiče ovog digitalnog aspekta. U tom smislu naše predsjedništvo je uistinu drago što će Europsko vijeće obilježiti e, značaj toga kroz jednu dodatnu agendu i provedbu postojeće pravne stečevine. I nadamo se isto tako da će vijeće e, moći u detalje razgovarati o tome na svom sastanku na vrhu. Hvala vam lijepa, gospođo Enis Plašer. Sada u ime komisije gospodin predsjednik komisije gospodin Dombrovskis. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolege. Danas govorim u ime predsjednika Junkera. Dozvolite da stoga stavim naglasak na poruku koju je on do sada prenio u više navrata ovom domu. Naša je komisija, politička komisija spremna odgovoriti na najveće političke izazove e, našega doba. E, to je upravo ono što predstavlja ekonomija. E, Europska unija je politički program koji projekt koji traži upravljanje i odgovornost. Za to je potrebna politička rasprava na svim razinama, uključujući i europsku i nacionalnu. Na kraju će se naš uspjeh mjeriti našom sposobnošću da poboljšamo prosperitet naših građana, kako danas, tako i sutra. Upravo zato europski semestar nije nekakav tehnokratski pokušaj, već uistinu proces koji sadrži sve elemente obuhvatne rasprave. Ne samo da na taj način jačamo naš legitimitet, već isto tako jačamo i odgovornost donošenja političkih odluka. Odluke se donose u složenom političkom okruženju. Naše projekcije e, iz e, zimskog razdoblja pokazuju da se još uvijek veliki dio svjetskog gospodarstva nosi sa teškim izazovima iako možemo vidjeti krhki napredak. To je nešto što se prvenstveno odnosi na konkurenciju sa rastućim gospodarstvima poput e, primjerice Kine, te konkurentnost na globalnim tržištima. 2016. godina trebala bi biti godina oporavka za Europsku uniju kao cjelinu i očekujemo rasto 1,9%. Povjerenje se vraća, a eurozona više nije slaba karika. Također možemo vidjeti da je zaposlenost na najvišoj razini od 2008. godine. Međutim, ti znaci e, na oporavka nisu dovoljni. 22 milijuna europljana još uvijek su nezaposleni, a 4,5 milijuna njih mlađe od 25 godina. U Europskoj komisiji donijeli smo jasnu strategiju čiji ishod bi trebalo biti, trebali biti rast i otvaranje radnih mjesta. To uključuje strukturne reforme i odgovornu fiskalnu politiku. Strategija pokreće sve što činimo, a u svojoj samoj srži e, ima socijalno poštenje, socijalnu pravičnost. Kada govorimo o deficitima i u eurozoni i u cijeloj Europskoj uniji možemo vidjeti da se deficit smanjuje. U eurozoni očekujemo da će proračunski e, deficit pasti sa prosječih 2,5 e, na 1,9% BDP-a u dakle, usporedbi sa prošlom godinom godinom. To je nešto na čemu moramo dalje raditi, ne samo zbog nas samih, na što nas neprestano podsjeća tržište, već isto tako u korist budućih generacija. Prvi puta u proteklih nekoliko godina naš proračunski deficit pada. Nastavimo raditi u pravom smjeru. Strukturne reforme nešto je što, što je u nadležnosti država članica. Upravo zato trebamo im dati poticaj da nastave s programom reformi. To pokazuje da zapravo imamo priliku modernizirati naše gospodarstvo. Kada je ova komisija preuzela svoju dužnost, prvi korak bio je hitno odgovoriti na jednu od najvećih slabosti europskog gospodarstva, a to je nedostatak investicija. Uz pomoć ovoga parlamenta pokrenuli smo snažan projekt za jačanje investicija diljem Europe. Sada možemo vidjeti prve rezultate i oni govore sami za sebe. U prvih šest mjeseci Europski fond za strateška ulaganja mobilizirao je više od šest milijardi eura investicija u 22 države članice. Oko 80% tih novih investicija je u obliku nala što je upravo ono što smo željeli postići. Kratko govoreći, Kratko rečeno, ovo je pravi trenutak da udvostručimo nastojanja i da nastavimo u smjeru u kojem smo krenuli. Sada je došlo vrijeme, kako se polako javlja oporavak, da se države članice i dalje drže pravoga kursa. Time dolazimo do europskog semestra i političkog procesa koji oblikuje ovaj parlament. Europski semestar jest utvrdio nove izazove, a to je rade na snažnijoj stabilnosti i na jačem rastu. Vrlo se važno fokusirati na najveće prioritete jer rad svake pojedine države članice Eh, jača Europsku uniju kao cjelinu. Prošli mjesec objavili smo eh, izvješća po zemljama. Svako od tih izvješća analizira ekonomski i socijalni razvoj u pojedini državoj članici te govori o dubinskoj raspravi eh, ekonomskih programa svake pojedine države članice. Sve naše države članice bave se pitanjima vlastitih neravnoteža. Ostvaruju napredak prema preporukama po zemljama koje smo objavili prošle godine i napredak varira od od jedne države članice do druge. Međutim, uspješni rezultati jačaju Europsku e, uniju kao cjelinu, kao i e, gospodarski rast Europske unije kao cjelinu. To je također nešto što treba imati u vidu kada govorimo o procesu koji je pokrenut u određenim slučajevima zbog e, makronomske neravnoteže. Možemo vidjeti da ostvarujemo napredak što ohrabruje, zato što to pokazuje da zapravo jačamo naša gospodarstva i da dolazi do konvergencije E, koja se oporavlja. Šest e, e, država članica prema rezultatima pokazuju ne pokazuju nikakve znakove ekonomske neravnoteže, sedam ih pokazuje određene znakove makroekonomske neravnoteže, a osam ih pokazuje snažne znakove makroekonomske neravnoteže. E, vrlo je važno da obrnemo taj trend rasta makroekonomskih neravnoteža, a za to su nužne solidne politike. Možemo vidjeti da trenutačno imamo situaciju u kojoj su nacionalne, nacionalno gospodarstvo još uvijek ranjiva i nedovoljno otpona na šokove. To treba promijeniti. To nije uvijek lako, ali to je ono što oblikuje naš politički kurs, jer samo na taj način možemo jačati potencijal naših gospodarstava, učiniti ih konkurentnijim i poboljšati socijalne uvjete. No, općenito govoreći, sustav pomnijeg praćenja i tješnje suradnje donosi rezultate, što je nešto što pokazuje da su se naša nastojanja isplatila. Sada ćemo tijekom ovog mjeseca i sljedećeg rezultate raspravljati sa državama članicama. Europski semestar je još u ranoj fazi, ali već sada možemo uvesti promjene koje će ga učiniti transparentnijim i povećati razinu odgovornosti za rezultate. Male promjene mogu donijeti velike rezultate. E, prvenstveno fokusiranje na e, socijalne aspekte i ugrađivanje politika e, koje se koriste u sklopu europskog procesa, europskog semestra u sve politike. Objavljivanjem izvješća po zemljama nešto ranije uspjeli smo pokrenuti obuhvatnu i konstruktivnu raspravu, a preporuke po zemljama tako će biti fokusiranije. Usredotočili smo se na ograničeni broj preporuka koje države članice se mogu ispuniti u razdoblju 12 do 18 eh, mjeseci. Na taj način možemo sagledati širu sliku i to je nešto što pomaže našem zajedničkom razumijevanju izazova s kojima se zajednički suočavamo te razumijevanju politika koje će nam svima poslužiti. Gospodine predsjedniče, uvaženi članovi, europski semestar jest dobar alat ekonomskog upravljanja. Njegova vjerodostojnost ne ovisi samo o kvaliteti naše analize i prosudbe, već isto tako i o transparentnosti i odgovornosti cijeloga procesa. Upravo zato pokušavamo poboljšati europski semestar gdje god se za to ukaže prilika. Zaista nastojimo osigurati političku raspravu na svim razinama i e, poveznice sa svim akterima uključujući i ovaj parlament. Na taj način se gradi ovlašćivanje i partnerstvo. Na taj način se slaži e, legitimitet ekonomskog upravljanja, ali ono što je najvažnije, na taj način ćemo osigurati da ekonomska strategija polučuje e, rast, razvoj i otvaranje radnih mjesta. A sada nekoliko riječi o zaključcima sastanka na vrhu između Evropske unije i Turske do do kojeg je došlo u ponedjeljak ovoga tjedna. Kao što ste mogli vidjeti, obje strane dogovorile su se oko niza koraka koje bi trebale spriječiti nekontrolirani priljev nezakonitih migranata u Europu. E, premijer Davotoglu rekao je da će Turska vraćati sve one migrante koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu i koji dolaze e, trenutačno iz Turske u Grčku. Također će ispoštovati ugovor o readmisiji. Također je dogovoreno s Turskom da će e, Turska onim migrantima koji dolaze iz Sirije i koji nastoje krenuti prema grčkim e, otocima e, zadržati u Turskoj gdje oni imaju pravo podnošenja azila ako na to imaju pravo. Također dogovoren je e, pristup jedan za jedan gdje za svakog sirijskog izbjeglicu koji je vraćen će jedan sirijski izbjeglica biti premješten iz Turske. To je nešto što bi zapravo trebalo smanjiti nezakonito krijumčarenje ljudi e, i e, priljev migranata usmjeriti na zakonite kanale, zakonite tokove. Novi instrument za izbjeglice u Turskoj već je počeo s radom i financiraju se prvi projekti. 3 e, milijarde eura koje su uplaćene u fond također će trebati biti dodatno osnažene nakon 2018. godine. Također se govorilo o liberalizaciji viznog režima sa Turskom. Dozvolite da nakazim što je predsjednik Juncker rekao. Komisija će se pobrinuti da Turska u potpunosti ispoštuje sve svoje obveze i poštuje standarde oko kojih smo se dogovorili. To načelo uključuje otvaranje novih poglavlja u pregovaračkom procesu s Turskom. Pojedinosti e, dogovora koji je postignut u ponedjeljak treba će se razraditi na sljedećem Europskom vijeću koje će se održati 17. i 18. ožujka. Šefovi država i vlada Europske unije također pozdravljaju e, novi postupak koji bi trebao vratiti Schengen e, u odgovarajući okvir funkcioniranja do kraja ove godine. To znači stajanje na kraj prolazu, slobodnom prolazu izbjeglica koji e, se dosad prakticira unutar Europske unije. Kao što je Europska unija priznala u ponedjeljak, ovaj plan puta koji je donešen traži e, veću suradnju e, naših država članica koje su na prvoj crti uključujući i Grčku. Također su dani prijedlozi za instrument za hitnu pomoć, da ga tako nazovemo, koji prvenstveno ima za cilj pomoći zemljama poput Grčke. To je nešto što će biti dogovoreno sljedeći tjedan na Europskom vijeću. Europski parlament i proračunske vlasti igrat će u tome presudnu ulogu. Upravo zato je komisija će hitno E, dati prijedlog izmijenjenog i dopunjenog proračuna za 2016. godinu kako bi se otvorile proračunske linije. 300 milijuna eura e, predviđeno je za godinu dana uz dodatnih 100 milijuna za 2017. i 2018. godinu. Financiranje se stoga dakle neće preusmjeravati iz postojećih programa izvan Europske unije. Gospodine predsjedniče, Europska komisija radi na tome kako bi uistinu istinu proizvela jedan snažan i koordinirani odgovor Europske unije i računamo na pomoć Europskog parlamenta da ćemo u tome uspjeti. Hvala. Zahvaljujem gospodine Dombrovskis. Sada za gospodin Manfred Weber. Gospodine predsjedniče, eh, potpredsjedniče, draga kolegice Drago mi je da sada imamo priliku i ovdje razgovarati. Vidim kako je lijepo tu sjediti, servira vam se kava i smijete govoriti koliko god želite. Mislim da je to jako dobro mjesto koje si dobila tu naprijed, ali možemo eh, kasnije malo razgovarati o tome kako sjediti na koje mjesto. Drage kolegice i kolege, Prvo bih e, želio ime kluba zastupnika Pučana reći da je uistinu dobro što smo proteklog ponedjeljka imali ovaj summit i da po prvi puta imamo e, neke moguća rješenja pred nama. Dakle, da Europa zajednički se nalazi s Turskom na tom putu da se nađe jedno zajedničko rješenje, ali samo to može biti jedno održivo rješenje. Dakle, trebamo spriječiti rad krijumčara, nezakonite migracije iz Turske u Grčku, za zaustaviti. Sve su to pravi odgovori i stoga bih isto tako želio reći da je vrlo važno da pomognemo Grčkoj. E, jer ova slika koju smo vidjeli posljednjih dana je uistinu nešto što se više ne smije nastaviti. Moramo nastaviti pomoći ljudima. To je prva točka. Dakle, pozitivno je da se održao taj sastanak na vrhu i pozitivni su ti rezultati. Međutim, želio bih reći da kada govorimo o Turskoj, trebamo isto tako iskazati naše poštovanje. Turska je tijekom e, proteklih godina primila 2,5 milijuna e, ljudi i stavila vlastiti novac na raspolaganje da pomogne sirijskim izbjeglicama na svom e, području. A mi smo se prekasno uključili u to sve, nismo se dovoljno pozabavili time, stoga sada ne moramo postati aktivni. To su te dvije točke koje kojima treba govoriti. Međutim, trebamo isto tako pojasniti. U partnerstvu s Turskoj se radi o partnerstvu. Ne radi, o, ne radi se o ovisnosti o Turskoj. Kad govorimo o Turskoj, onda ne može biti da u budućnosti Turska odlučuje o pitanjima koliko će one puštati izbjeglice u Europu ili ne i da na taj način stalno izlaže Europu pritiskom. Ne može biti da Maroko u budućnosti kaže dobro, ako mi otvorimo u budućnosti naše granice e, sa Španjolskom, onda možemo i mi može dobiti isti uvjete kao i Turska. Dakle, tu se radi o partnerstvu, a ne o međusobnoj ovisnosti. Stoga, e, uistinu, Turska mora biti sama u stanju osigurati svoje granice. To isto tako znači primijeniti tehnički mjere izgradnje Raditi mm, ogradu na granici ako je to nužno kako bi se osigurale te granice. Nadalje, što je jasno kada govorimo nekako samo pouznanju koje Europa ima u pogledu viznog režima, moramo biti vrlo kritični. Mi smo spremni kao klub zastupnika konstruktivno o tome razgovarati, ali tu postoji jako puno e, zabrinutosti kada govorimo o liberalizaciji viznog režima. Turska mora prvo ispuniti sve standarde, pogotovo e, kada govorimo o novom zakonu o zaštiti podataka u Turskoj, koje opet nije omogućio da se stvori jedno nezavisno tijelo u tom pogledu. Znači da prije svega Ankara tu treba odlučiti ako e, želimo nešto postići po mom mišljenju, po našem mišljenju, ne postoji tu Bjanko Ček e, i isto tako mislim da e, vijeće se treba pomalo suzdržati, dakle način kako ćemo provesti tu liberalizaciju je pitanje Europskog parlamenta i ministara unutarnjih poslova, a ne vijeća. I četvrto, kada govorimo o partnerstvu, a ne o ovisnosti, e, onda ova sredstva koja stavljena na raspolaganje uistinu trebaju stići tamo gdje mi to e, želimo i tu podržavam Johannes Hana i njegov način razmišljanja, dakle e, da kroz projekte investiramo direktno u kampove taj novac, a ne da to proslijedimo turskoj vladi. Dakle, partnerstvo, ali ne ovisnost o Turskoj. I to je nešto što je pučanima vrlo važno. I još e, kao posljednje bih rečio da, reći da moramo teme nekako podijeliti. Da ovo pitanje migracija je jedno, ali proširenje i punopravno članstvo Turske je jedna potpuno druga tema. Dakle, to su dvije odvojene teme. E, moj klub zastupnika, čisto kako bismo stvari pojasnili, je vrlo skeptičan u pogledu mogućeg članstva. Mi mislimo da punopravno članstvo Turske ni za jednu ni za drugu stranu nije pozitivno Ipak moramo Turskoj moći jasno reći, ako želi partnerstvo s nama, onda e, se ne smije udaljavati u Europe. Dakle, ovi napadi na medije tijekom posljednjih nekoliko dana je nešto što je neprihvatljivo. Kada govorimo o zamenu kao novini koja je više bila opozicijskog stava, je sada preuzeta od strane države i onda imamo jednu naslovnicu e, koja sada piše za vladu i odmah je osvanula slika Erdogana. Dakle, staviti medije pod nadzor vlade je nešto što je ovdje očigledno se dogodilo i stoga moram apelirati na Tursku da oni sada imaju šansu iskazati svoje partnerstvo sa Turskom i, oni to mogu učiniti. Stoga molim vas e, prestanite dalje napadati medije i prestanite stvarati autokratsku državu u Turskoj. Molim vas, nemojte Tursku udaljavati od Europe. I na samom kraju, drage kolegice i kolege, samo kratka uputa kada govorimo o ovoj temi o kojoj će se raspravljati idući tjedan, dakle pitanje semestra i eura o kojoj je govorio Dombrovski. E, to bi trebalo u stvari nekako biti u sredini e, interese kada govorimo o planiranju E, pogotovo onim zemljama dakle, gdje su pučani na vlasti smanjuje se nezaposlenost i mi uistinu molimo dakle, vijeće da i dalje nastavi tim putem e, pogotovo svim onim državama gdje se nalazimo na dobrom e, putu na, dozvolite da zajednički nastavimo to e, pitanje dakle, kroz određenu samosvijest i samopouznanje a ne ovisnost. Hvala lijepa. Sada za socijaldemokrate, gospodin Pitela. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Želio bih pozdraviti našu kolegicu Žanin i rado bih prokomentirao naš sporazum ili dogovor, ali nemamo ga još i mislim da to daje poruku da Europa i njene vlade više ne znaju kako donijeti odluke u pogledu toga kako da spase Europu, e, a s obzirom činjenicu da tisuće Sirijaca bježi iz rata, e, dogovor sa Turskom je uistinu nešto što je nužno, ali to mora biti postavljeno vrlo jasno. Ti ljudi, a ja tu govorim prije svega o djeci, ti ljudi su muškarci, žene, e, nisu oni neki brojevi, neka roba i stoga ovaj sporazum ne može biti neka vrsta trgovanja kada govorimo o izbjeglicama, kada govorimo o slobodi izražavanja, o slobodi općenito, tu se ne pregovara. Zatvaranje zamana odnosno redakcije. Tu je predsjednik Šulc uistinu bio u pravu kad je to stigmatizirao tijekom sameta. Onda e, zlostavljanje kurce, manjine, to sve negativno utječe i tu ne smijemo pomiješati dijalog e, E, o izbjeglicama sa pregovorima u pogledu pristupanja Turske Europskoj uniji. Liberalizacija viznog režima. Tu Turska mora učiniti što je nužno kako bi se u stvari mogao iznijeti prijedlog Europskom parlamentu koji će onda odlučivati u tome. U redu je da Unija e, financijski podupire sirijske izbjeglice kako bi se osiguralo da postoji novac za njih. Ali nije to jedan bjanko ček. Ono što je nama potrebno je puno poštivanje ljudskih prava u skladu sa međunarodnim zakonima, prije svega je to bitna Ženevska konvencija i moramo naći odgovarajuće rješenje za izbjeglice. Ne smijemo zaboraviti Grčku e, koja ulazi u taj rizik da uskoro postane jednim kavezom za izbjeglice gdje ima ulaz ali nema izlaz. Stoga im moramo pomoći, podržati ih kroz humanitarnu pomoć kao što komisija to radi, e, kroz premještanje i preseljenje tisuća izbjeglica. Isto tako moramo zatvoriti sve tajne puteve e, i kroz Albaniju i kroz Bugarsku i onda imamo daljni problem ono što se događa u Siriji uistinu snažno utječe na nas u Europi. Sada radimo na jednom političkom sporazumu ili dogovoru gdje Europa može preuzeti vodeću ulogu zajedno na čelu sa Federico Mogherini. To je jedan veliki izazov i moramo usmjeriti pogled i na Europu i na Afriku E, ako ne želimo stalno živjeti u nekakvom e, hitnom e, stanju. Dakle, mi smo protiv delokacije europskih problema drugim zemljama. Ne trebaju drugi rješavati naše probleme. Vrijeme je da države članice iskažu svoju odgovornost i da učine odluke koje će ih uistinu obavezati. Ne treba i drugi obavljati naš posao. Mi ćemo moći zaustaviti pad civilizacije samo ako e, nađemo to dostojanstvo, tu moralnu snagu koja je uistinu potrebna za to. Hvala vam lijepa. Sada gospodin Kamal za EKR. Prošlog tjedna Donald Tusk poslao je vrlo jasnu poruku potencijalnim zakonitim migrantima kada je rekao ne dolazite u Europu, ne vjerujte krijumčarima. Konačno je europski vođa pokušao prekinuti e, tu poveznicu između ulaska u e, brodić, u čamac i nezakonitih kanala migracije to je nešto što nam može pomoći da se fokusiramo na one izbjeglice koji dolaze izravno iz ratnih sukoba i kojima treba pomoć. Međutim, budimo jasni, jedan dio njih nisu izbjeglice koje dolaze iz zone zona zahvaćenih sukobu. E, naši neprijatelji nisu izbjeglice koji pokušavaju doći u našu, naše zemlje kako bi potražili bolji život. Naši neprijatelji su krijumčari koji koriste jad ljudi kojima je potrebna pomoć kako bi se bavili svojim nezakonitim aktivnostima i protiv njih su usmjerene naše aktivnosti. U ponedjeljak se Europska unija dogovorila oko osnovnih smjernica sporazuma s Turskom. Kao i Džani, ja se nadam da ćemo u konačnici vidjeti kako izgleda sporazum. Međutim, imam određeni broj zadržaka. Kao prvo, i prva je vezana uz proces. Još jednom vidimo da šefovi država i vlada u ime Europske unije pregovaraju sa Turskom, a da pritom ne konzultiraju druge zemlje. Drugo, pitam se koliki dio ovog sporazuma je zakonit i pragmatičan, čak i u vrijeme najvećeg očaja. Trebamo li odustajati od Međunarodne konvencije naših vlastitih pravila? I treće, zaista se brinem što jednim setom eh, eh, restrikcija vezanih u, za ekonomsku migraciju eh, nastupamo protiv druga ili jedan set zamjenjujemo drugim. Otkuda nam šest milijardi eura? Hoćemo li uistinu uspjeti definirati jasne ciljeve koje treba postići. Ne bi li bilo bolje da taj ogromni iznos novca potrošimo na e, prihvat, obradu i e, proces povrata. Turska također testira Europsku uniju. Oni od nas koji vjeruju u slobodu medija trebaju biti zaista zabrinuti zbog postupaka turske vlade, posebice kada se radi o novini Zaman. Ako želimo surađivati s Turskom kao prijatelji po pitanju migracije, onda kao prijatelji također trebamo biti s njima iskreni i trebamo im reći jasno je li članstvo Europskoj uniji realno ili nije s obzirom na naše dvojbe oko sloboda u njihovoj zemlji. Svi moramo jasno shvatiti da ne možemo početi s kontrolom nad ovom krizom tako dugo dok ne shvatimo da ne postoji jedno čarobno rješenje za rješenje ovog, za ovu krizu. Kada govorimo o programu premještanja vidjeli smo da smo pogriješili, da to nije uspjelo. Nemojmo počiniti ponovno istu grešku. Iako ne možemo u potpunosti spriječiti priljev izbjeglica, moramo se pobrinuti da naše granice nisu propusne za sve. E, možemo prilikom dolaska izbjeglica uzeti njihove otiske prstiju i pronaći sredstva i procese da ubrzamo proces registracije. Možemo raditi na egejskom moru preventivno kako bismo smanjili krijumčarenje. Možemo revidirati Dublinski režim. Treba treba se postaviti pitanje trebamo li u potpunosti sada promijeniti Dublinski režim i zamijeniti ga nečim drugim ili ga trebamo prilagoditi E, kako bi funkcionirao u novonastalim okolnostima. Dublinski režim je propao zato što su ga zemlje prestale primjenjivati. Činjenica jest da je tome tako, međutim političari Europske unije zaista e, bi napravili veliku pogrešku kada bi jednostavno krenuli sa animozitetom protiv e, tog režima da se pritom o njemu nije razmislilo. u nekoliko navrata spomenute su stvari koje vrijedi uh, primijeniti. Nadam se samo da me nećete sanjati sad kad vam ovom kažem, ali ono što je najvažnije reći je sljedeće. Nemojte ići u smjeru dobivanja jeftinih političkih bodova. Eh, krenimo u smjeru da zajednički pronađemo efikasna rješenja. Ne možemo se slagati ili pokušati pronaći eh, čarobna rješenja, jedno rješenje za sve koje nikada neće funkcionirati u praksi. Krenimo u smjeru pragmatičnih rješenja, zato što to dugujemo i našim građanima i izbjeglicama koji očajnički trebaju našu pomoć. Trebamo uspostaviti kontrolu nad priljevom e, izbjeglica, e, granične države moraju preuzeti svoju odgovornost i trebamo biti u stanju pomoći onima koji su iskreni, koji zaista bježe od opasnosti u svojim zemljama i boje se za svoj život. Hvala. E, gospodine Kamal. Gospodine Aldridge ima pitanje za vas. Jeste li spremni na njega odgovoriti? Naravno, bit će mi jako drago. Zapravo, svi članovi UKIP-a su odlučili iskoristiti ovu priliku da se jave za riječ, ali mogu dati e, riječ samo jednoj osobi, pa ću dati gospodinu Etriću. E, Gospodine Kamal, želim vam postaviti pitanje vezano uz Tursku. E, vi ste zapravo rekli nešto to je kontradiktorno vezano uz tursko članstvo u Europskoj uniji, onome što je o tome rekao vaš e, premijer. E, znači li to da zapravo osuđujete svojeg premijera što je sudjelovao u postizanju ovog vrlo neuravnoteženog dogovora sa Turskom? E, znači li to da zapravo kritizirate njegov pristup i padaju li vam na pamet nekakve ideje koje bi imale veze e, sa ovim procesom u kontekstu e, širih pregovora. Gospodine Netrić, vi ste li naivni ili ste stvarno optimist ako očekujete da ću ovdje kritizirati premijera vlastite zemlje i vođu svoje stranke? Probudite se ili popite malo kave ako vam je teško prirodno se probuditi prije nego što dođete u ovaj dom i uzmete riječ. Ono što vam svakako mogu reći je sljedeće. Vi ste ga također kritizirali vezano uz pregovarački proces. Niti jedan premijer nije učinio više kako bi ispregovarao drugačiji odnos sa Europskom unijom od ovoga premijera i mislim da mu to trebate priznati kao zaslugu. Hvala. Schön. Das Wort hat Evo sad dajemo riječ gospodinu u ime liberala. Hvala gospodine predsjedniče. Shvatio sam da ne smijem gledati gospodina Kamala. U svakom slučaju ja ću ga iznenaditi jer e, zapravo u biti gospodin Kamal i ja se slažemo kada se radi o kritici sporazuma o kojem se govori. Ja ne porečem da trebamo praktična i tehnička rješenja i dogovor sa Turskom kao sastavni dio globalnog pristupa. No, ne radi se ovdje o praktičnom i tehničkom sporazumu s Turskom. Radi se o sporazumu s Turskom gdje mi zapravo izmještamo naše probleme u sklopu sporazuma u kojem više manje dajemo ključ za ulaz kroz europska vrata Turskoj. Predajemo to Turskoj u e, ruke. To je zapravo uspjeh Otomanskog carstva pod vodstvom Erdogana oni su sada ti koji će donositi odluke o tome tko ulazi u Europsku uniju, jer na što se svodi ovaj sporazum? Ovaj sporazum svodi se na to da mi kolektivno blokiramo ulaz u Europsku uniju Sirijcima i onim ljudima koji žele ući, a Turska će sama odlučiti o tome tko je izbjeglice, tko smije ući. I to je zapravo jedan na jedan, trade-off. Neki mogu ući, a neki ne. Sirici mogu, ali Afganistanci koji primjerice bježe od Isisa u Afganistanu ne mogu. Kurdi koji žele napustiti Irak ili možda neku drugu zemlju svakako ne smiju ući. Sigurno neće moći ući u sklopu tog programa. Dakle, moram vam reći da sam zapravo na vašoj strani, gospodine Kamal, evo došlo i do toga. Moram vam reći da smatram da je ovaj sporazum itekako problematičan. Problematičan zato što se radi o kolektivnom refulmanu. Time se bavimo. To je kolektivni refulman. I prema meni to je nešto što je zabranjeno, prema mojem mišljenju to je nešto što zabranjuje Ženevska konvencija. Osim toga, morate znati, uvaženi kolege, da je Turska zapravo vrlo e, loša članica Ženevske konvencije. Oni je nisu u potpunosti ratificirali, nisu ratificirali čitav niz protokola. Primjerica, Turska ne daje politički azil Siricima. daju politički azil samo izbjeglicama koje dolaze iz zemalja koje su članice Vijeća Europe. To je prvo. Drugo, ne daju politički azil primjerice žrtvama E, unutarnjih e, građanskih sukoba kao što je primjer sukob do kojeg trenutačno dolazi na jugu Turske odnosno jugoistoku Turske. Dakle, mislim da je itekako problematično tražiti od zemlje koja nije u potpunosti prihvatila sve protokole Ženevske konferencije, da ona ta bude ta koja odlučuje tko će učiti, tko neće. To kod Amerikanci, Meksikancima kažu evo dajte molim vas vi upravljajte u budućnosti američkom meksičkom granicom, a to je ono što mi upravo sada činimo. I ja mislim da je to itekako problematično. To je prva stvar. Druga stvar koju želim reći je sljedeća. Sve ovo zapravo razumijem. Razumijem ovu logiku. Gospodin Dobrovskis eh, i gospođa Plašer eh, i jutro su ponovili koja se logika skriva iza toga. To je jedini način da se zaustave krijumčare, da se zaustavi trgovina ljudima. Moram vam reći da se ja apsolutno s time ne slažem. Ja smatram da bi se zapravo moglo dogoditi upravo suprotno. Time što ćemo suziti mjesto ulaska u Europsku uniju i ograničiti ga na ovako uzak način kao što činimo sada, gdje Turskoj zapravo dajemo pravo da pojedinačno odlučuje o tome tko ulazi u Europsku uniju, učinit ćemo zapravo to da će očajni izbjeglice potražiti alternativne rute. A ono što vam mogu reći jeste da ćemo za nekoliko tjedana onda održavati raspravu ovdje u Europskom parlamentu o oživljavanju rute preko Lampeduze, o novoj ruti u Albaniji, o novoj ruti putem Malte, o novoj ruti u Bugarskoj Bugarskoj i to je nešto što svakako neće riješiti problem, zato što se problem ne može riješiti tako da ga rješavaju drugi, odnosno treće zemlje. Problem se može riješiti samo tako kako ga riješimo mi, Europska unija, a to je ono što bismo trebali činiti, a ne činimo. Dakle, gospodine Dobrovskis, i gospodine Plašer, moja je poruka za vas da sada učinite ono što treba na sljedećem Europskom vijeću. Kao prvo, da donesete odluku o Europskoj e, graničnoj straži. Nije dovoljno reći napredujemo. Da, već mjesecima napredujemo. Zašto ne iskoristite članak 78 stavak 3. ugovora? Članak 78. daje vam mogućnost da poduzimate mjere u hitnim situacijama u slučaju priljeva izbjeglica u Europsku uniju, priljeva izbjeglica i Vi to ne činite. Ne treba vam bilo kakav zakonodavni akt ovoga Europskog parlamenta. To, to, možete učiniti temeljem samog članka ugovora. Krenite dakle s tom europskom graničnom e, stražom između Grčke i Turske. Drugo, 3 milijarde eura. 3 milijarde eura. Možemo li mi kao države članice uopće isplatiti tih 3 milijarde eura? Ako već možemo, ne bismo to trebali dati Turskoj, turskim vlastima, turskim e, organizacijama civilnog društva, nego bismo to trebali dati izravno izbjeglicama da više ne žive samo na sedam dolara mjesečno. No, to je razlog zbog kojeg nam dolaze, zato što moraju preživjeti sa samo sedam dolara mjesečno u prosjeku. A mi tri milijarde eura zapravo bismo trebali e, direktno isplatiti izbjeglicama. I u konačnici Želim reći još jednu stvar. Ono što zaista trebamo promijeniti je naš sustav azila. Moramo promijeniti Dublinski režim. Znate što zapravo radimo? Mi ne mijenjamo sada Dublinski režim. Ne, mi smo uključili Tursku u Dublinski sustav. To je ono o čemu smo donijeli odluku. Dakle, umjesto da promijenimo Dublinski režim, kao definitivno rješenje i ravnopravno podijelimo teret među državama članicama, mi smo učinili ovo. Dakle, na početku sam mislio dobro, dobro možda ovaj sporazum može pomoći ali iskreno govoreći što ga više gledam, to mi je problematičniji, to sam skeptičniji i zaista imam jedan apel, gospođo Plošar, molim vas, zatražite od gospodina Tuska da prepravi ovaj prijedlog i da zaista ide u smjeru pravog europskog rješenja. Hvala. Gospodine Verhofstadt, eh, zastupnica Gapini bi vam rado postavila pitanje. Izvolite. Gospodine, jasno mi je da ste nezadovoljni sa ovim rezultatom. Međutim, nakon govora podpredsjednika, da li onda polazite od toga da mi ovdje imamo jedan koherentan, jasan program, kako nam je to gospodin podpredsjednik sada rekao, dakle da do kraja godine ćemo to imati riješeno, dakle da ćemo imati jedan projekt koji bi treba riješiti jedan takav težak problem, ćemo to riješiti za tri ili šest mjeseci ili kako to vidite, tu podjelu Europe u dvije zone, Schengen i onaj dio koji nije u Schengenu? Gospodine Frehovšta, prije nego što odgovorite, dragi kolegice i kolege, gospođa Grapini, ako govorite brže nego što naši provoditelji uopće mogu čuti, onda oni imaju problema pri prijevodu. Dakle, moja molba za sve vas, kolegice i kolege, molim vas, govorite u jednom ritmu koji uopće mogu savladati naši prevoditelji. Izvolite gospodin Ferhofštad. Nisam baš dobro shvatio e, pitanje, malo sam se izgubio u prijevodu, nešto o Schengenu i ne Schengenu ali mislim da je jasno da postoji zajedničko rješenje. Nije to pitanje samog Schengena, ali problem je sljedeći. Kao s eurom, mi smo započeli s eurom i da smo pogriješili grešku, smo, dakle, to riješili način kako treba sa Schengenom, smo isto tako počeli pa rekli poslije toga, o, šit, pa opet stvari ne funkcioniraju, nemamo graničnu e, stražu koja bi šitila Schengen. Dakle, mi sada trebamo konačno naučiti naše lekcije, ne reći, ma evo, Turci se ne riješiti naš problem. Ne, mi moramo preuzeti odgovornost unutra i, dakle, unutar Schengena i izvan Schengena. Gospodine Fehovšat, za jedno pitanje koje niste razumjeli ste uistinu dali vrlo obsežan odgovor, to moram sad reći. Sada u ime GUE i ngl gospođa Cimer, gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Kakvu vi to jadnu sliku dajemo kao Europska unija. U ponedjeljak imamo šefove vlada, 28 država članica, sjede svi zajedno i onda sklapaju ruke i mole i gledaju što će turska vlada učiniti, što oni nude i spremni su uzeti jedan e, takav loš prijedlog, možemo reći zatrovan, zato što nemaju vlastite prijedloge. Pri čemu isto tako trebamo reći, kad govorimo o ljudima i o temeljnim pravima, tu se ne trguje Nitko ne smije time trgovati, pa niti Europska unija. A ono što je sada predloženo, to podsjeća uistinu na jedan dogor u smislu tko će e, azilante i izbjeglice definirati po njihovom porijeklu i onda zamijeniti i na taj način e, prekršiti međunarodno pravo, to zbiljam nije dobro rješenje. Ja tu govorim samo o slikama ljudi koji e, čekaju da konačno dobiju ulaz u Europsku uniju i da mogu dalje ići, a njima se nječe to pravo. I ja ću sad reći jasno svima onima koji nam žele ovdje reći da mi imamo europsko rješenje. Nikada nismo bili toliko udaljeni od jednog europskog rješenja kao sada. Sve što je u ponedjeljak dogovoreno, sve što je išlo prema jednom europskom rješenju, sva ta pitanja, sve te sumnje koje su iznijele određene države članice, to se sve samo odnosi na pitanja koja su vezana uz njihove vlastite interese, uz njihove pojedine države. U ničem drugom se tu nije radilo. A predposljednji samiti je doveo do rješenja da se neće zatvoriti granice i dan poslije toga su se zatvorile granice. U ponedjeljak na večer i tijekom noći šefovi država otputuju i što se događa sljedeća država zatvori svoje granice. I onda pogledajmo sada Grčku. Lijepo da je komisija iznijela prijedlog da se stvori jedan novi instrument kako bi se pružila humanitarna pomoć, pogotovo kada govorimo o aktivnostima pojedinih organizacija. Ali to ne mijenja ništa što se tiče samog problema. Ništa se u stvari ne mijenja za Grčku kada govorimo o stvarnom opterećenju, ovom nesolidarnom ponašanju od strane drugih država članica. Koliko ja znam, točno znam u skladu sa svojim biografijom što to znači graditi ograde, zatvarati vrata. ako sada odjedan puta vrijedi načelo, nitko nema namjeru učiniti Grčku zemljom kojom se ne može vladati. Onda to zvuči gotovo podrugljivo i licemjerno. I onda kada u ponedjeljak netko kaže ne treba se Grčka tako ponašati, to oni trebaju izdržati, moraju biti u stanju tako nešto izdržati. Onda vam mogu samo reći to je čisti cinizam. I to je u stvari znači da mi zakazujemo kao Europska unija. Što se tiče Turske, Čovjek koji se da u ruke Turske odustaje sam od sebe. Kada govorimo o ovoj Turskoj i ovoj vladi, nikada nismo bili za protiv toga da se pregovara sa Turskom, ali smo za to da se svi kriteriji, svi dogori, sve što vrijedi za pristupanje Europskoj uniji, to nije nešto što možemo samo tako baciti na stranu. I mi imamo e, posla sa vladom koja e, baca bombe na kurde u Siriji, koja se bori protiv vlastitog naroda. E, oni su isto tako doprinijeli ovoj krizi izbjeglice, a mi samo odvraćamo pogled i spremni smo e, iznaći neki dogovor s njima, a to ne smijemo prihvatiti. Tu zahtijevam da zajednički nastupimo. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada u ime zelenih gospodin Lambert. Hvala predsjedniče. Ovo je moralni neuspjeh i to je ono što mi pada na pamet nakon sastanka Europskog vijeća u ponedjeljak. To je moralni neuspjeh jer umjesto da sankcioniramo ovaj režim, mi im zapravo pred njih stavljamo crveni tepih i oni diskvalificiraju bilo kakvu demokratsku oporbu i ponovno pokreću građanski rat kako bi u svrhu izborne svrhe Sirijski državljani koji pokušavaju doći do Europske unije manje zakonitim putevima, da kako pokušavaju to postići, a neki ogibaju na putu. Što se tiče viznog režima, ništa nije dovoljno samo zato što za razliku od Njemačke većina europskih država ne želi da ti barbari dođu k nama neki pokušavaju obraniti mit bijele kršćanske Europe dok drugi brane turističku sezonu. Da ne govorimo o svima onima koji se kukavički skrivaju iza toga. Došao je trenutak da šefovi država i vlada sljedeći tjedan usvoje mjere koje će dovesti Europsku uniju na visinu svog moralnog i pravnog zakonitog zadatka. Da, treba nam e, siguran zakoniti put dolaska u Europsku uniju, međutim taj put ne može biti rezerviran samo za Sirice, što je sa Irakom, Afganistanom i Jemenom i to su ratne zone. I to ne može biti uvjetovano brojem tražitelja azila e, koji će se vratiti u Tursku. I temeljem Ženevske konvencije želim podsjetiti da svaki tražitelj azila izbjeglica ima pravo da se njegov zahtjev individualno procesuira ako treba pronaći ne znam koliko milijardi eura da bi se pomoglo u prihvatu tamo, mislim da bi Europa koja je bogata trebala poduzeti jednako toliko kako bi osigurala prihvat izbjeglica ovdje. Prošle godine Europska unija je primila 0,25% izbjeglica e, u odnosu na ukupno stanovništvo Europske unije. To je sto puta manje od zemlje poput e, Jorda, Libanona da se dakle mi moramo pregovarati s Turskom, međutim bit ćemo odlučni i što budemo odlučni u ispunjavanju vlastitih obveza, to ćemo biti snažni u odnosu prema Erdogana, jer Turska je i ekonomski slaba i jednako je potrebna Europska unija koliko je i nama potrebna Turska. Prvi preduvjet uspjeha te politike podrazumijeva da djelujemo zajedno. Suzamen wir i želim se obratiti dvijema zemljama. Vi, ministrice, dolazite iz Nizozemske koja trenutno predsjedava Europskom unijom. Podsjećam da je vaša zemlja domovina političkog liberalizma i kada je Europa bila suočena e, sa vjerskim ratovima, Nizozemska je bila utočište za sve izbjeglice iz Europe. Što se tiče Francuske, umjesto da budete solidarni na način da predsjednik vlade daje lekcije kancelarki i umjesto da gubi čast mm, u zbog svojih postupaka prema Saudijskoj Arabiji. Mislim da Francuska treba preuzeti svoju odgovornost ako uistinu želi biti domovina e, ljudskih prava. Mislim da treba preuzeti svoj dio u e, smještaju izbjeglica. I završit ću sa sljedećim predsjedniče. U odnosu na Kačinske, Orbana, Fica, Morana i ostale, kršćanska Europa e, i Europa kao tvrđava. E, dakle, želim spomenuti ono što je e, spomenuo Papa prije 18 mjeseci. On je rekao da se moramo zajedno suočiti sa pitanjem migranata. Ne možemo dopustiti da sredozemlje postane velika grobnica ljudi. Europa kao prvo mora e, biti jasna kada je riječ o vlastitom kulturnom identitetu i mora zaštititi s jedne strane državljane Europske unije i zajamčiti prihvat migranata. Isto tako mora usvojiti pravedne i hrabre politike u rješavanju unutarnjih sukoba koji su glavni uzrok dolaska izbjeglica osim politika koja se temelje na interesu Dakle, treba reagirati što se tiče uzroka i Papa je podsjetio da e, kontinent koji želi graditi zidove, a ne mostove, nije kršćanski. Ono što nam treba su mostovi, a ne zidovi. Hvala lijepo. E Sada ima riječ gospodin Borelli u ime EFDD-a. Hvala predsjedniče. Ponovno se nalazimo u istoj situaciji. E, ponovno se suočavamo s migrantskom krizom, ekonomskom krizom. To su bitno drugačije teme u sadržajnom smislu, imaju drugačiju dinamiku. Međutim, jedna i druga su važne i trebamo i se hitno suočiti s njima. Rješenja koje smo usvojili jednako su neučinkovita. Moramo poduzeti sve što možemo kako bismo izišli iz ekonomske krize. Međutim, većina naših građana osjeća se nesigurnijima nego što je to bio slučaj ranije. Primjer solidarnosti kakav je dan grčkom narodu sigurno neće razuvjeriti evropske građane koji se nalaze u osjetljivoj situaciji. Što se tiče migrantske krize i ovdje smo ranjivi, nemamo potrebne instrumente i mjere kao što smo imali za rješavanje ekonomske krize. I zapravo je sve prepušteno državama koje se nose sa velikim brojem migranata i koje traže da se pravila koja su svi uzimali zdravo za gotovo prestanu primjenjivati mi smo mislili da je to sastavni dio procesa europskih integracija. Posljednji zaključci Europskog vijeća podsjećaju nas da je situacija u blokadi, ništa nije odlučeno i ta paraliza nažalost znači da se nalazimo u situaciji u kojoj jedna vlada, turska vlada, koja je nedavno donijela mjere koje su suprotne vrijednostima za koje se zalažemo, sada e, će postići to da, se, da će se ubrzati pregovori sa tom zemljom. Možemo se nadati da će izravni predstavnici građana dovesti do osvajanja jednog drugačijeg pristupa koji će biti učinkovitiji u rješavanju ove krize i izazova koji su povezani s njome. Kao prvo moramo se podsjetiti na naše vrijednosti. Europska unija želi ostvariti prostor slobode i pravde. Što se tiče slobode, mi znamo koje napore poduzimaju Turci e, u prihvaćanju sirijskih izbjeglica. Njima trebaju dodatni resursi, međutim, ne smijemo zaboraviti niti činjenicu da se u Turskoj ljudima uskraćuje sloboda informiranja i sloboda izražavanja. Mi moramo jasno razlučiti između hitnih situacija i načela. Što se tiče pravde, mi imamo više od 500 milijuna državljana i imamo tražitelja azila koji kucaju na naša vrata. E, mi to ne možemo sporiti. Mi imamo potrebne kapacitete te se moramo pobrinuti da e, se više ne ponavljaju situacije kao što je bilo na grčko-makedonskoj granici. Što se tiče pravde, moramo vrlo jasno reći građanima koga ćemo primiti i na koji način i na koji način ćemo integrirati te ljude te kako će se te odluke poštivati. Trebaju nam jasna pravila koja će se moći lako provoditi na čitom teritoriju Europske unije. Gospodine Boreli, imamo jedno pitanje za vas. Da li prisjećate? Gospodine, izvolite. Imam jedno pitanje za vas, kolega Boreli. Slušao sam vas i shvaćam kakav stav ima UKIP vezano uz migracije i nezakonite migracije. Jeste li govorili u ime čitavog FDD-a ili samo u ime vaše stranke? Mislim da ste odgovor na to pitanje dobili prije nekoliko mjeseci kada je postavljeno pitanje postoje li podjele unutar FDD a vezano s pitanjem migracije, tada je već dan odgovor. E sada, gospođa Le Dame i gospodo zastupnici, da, istina je okrutna. U posljednjim pregovorima između Turske i Europe predsjednik Erdogan je zapravo rekao jedan nešto što ima veze sa Europskom unijom. Meni nazva Europu zapravo jednom velikom mekanom meduzom. Nakon što je obećano 3 milijarde eura, Erdogan sada traži 6 milijardi eura. Dakle, dokaz je da nisu održana obećana u obećanja u prvom mjesecu 2016. godine e, došlo je 12 puta više migranata iz Turske u Grčku. Erdogan postiže to da vi plešete kako on diktira. Čak će postići to da se ukinu vize za njegove državljane koje će moći doći u Europsku uniju, te će postići ubrzanje pristupnih pregovora Turske i Europske unije. Dokaz tome da Europska unija nije snažnija. E, naprotiv tome dolazi do većeg priljeva izbjeglica, a Erdogan od toga profitira i on pokazuje koliko mu je malo stalo do vaših moralnih lekcija jer je zbog vaših neodgovornih odluka on je sada ima još veću moć nego ranije. Jedne e, turske novine naše su se pod represivnim mjerama policije. E, Turci bombardiraju kurde u Siriji. Podsjećam da su Kurdi najveći neprijatelji Daesha i Al-Kaide. Isto tako su gađali ruski avion, Turska sudjeluje u krijumčarenju i nezakonitoj prodaji nafte od strane Daesha i destabilizirana je velikim brojem napada na vlastitom teritoriju što je izazvano velikim e, greškama e, i politike Erdogana. Ili to zemlja koju želite integrirati u Europu? tu je i pitanje Australije. Jedna kampanja se vodi e, kako bi se dalo do znanja da će se e, migranti vratiti u svoje zemlje. Mislim da moramo biti pragmatični. Trebamo imati što veći broj filtra i trebamo uspostaviti snažne nacionalne države i isto tako E, trebamo osigurati da se izbjeglice nalaze u dostojanstvenim uvjetima. Mislim da će svi imati koristi od toga jer mi više nećemo biti preplavljeni tako velikim brojem migranata i e, migranti više neće biti, e, neće, neće ih privlačiti lažna obećanja zbog kojih će stradati na putu prema Europi. Sada ima Riječ ime nezavisni zastupnici, gospođa Morvaj. Ministrice, u ime vijeća i povjereniče, u ime predsjednika Junkera, možete li nam pojasniti o kojoj ste vi to promjeni govorili? jesmo li mi optimisti pa smo ispravno shvatili da će ta velika promjena značiti da od sada Evropska unija više neće primiti nikoga e, da se dođe dakle naseliti Evropsku uniju osim izbjeglica iz zemalja u kojima je rat. Možete li samo kratko odgovoriti da ili ne? E, koji je sada točno status vezano s to pitanje. Moje sljedeće pitanje, evropske građane također zanima odgovor na sljedeće pitanje. Ponekad govorite o migracijskoj politici, o migracijama. E, da, predsjedniče, imam minutu i po za ovaj govor. Hvala. Hvala. Dakle, drugo pitanje. Ponekad govorite o migracijskoj politici Europske unije, ponekad govorite o politici azila, o izbjegličkoj politici. To nije stvar mišljenja, no e, htjela bih da nešto pojasnimo. Europska unija nema nikakve veze sa migracijskom politikom pojedinih država članica. Migracijska politika je u nadležnosti država članica. Je li to jasno? Slažete li se sa mnom? Slažete li se sa mnom da je to činjenica? Zahvaljujemo kolegici Morve i sada dvije minute kolegica Nibler. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine potpredsjedniče, drage kolegice i kolege. Kada govorimo o tome, bitni su detalji. Nakon što smo ponedjeljak dobili određene rezultate, borba protiv krijumčara je nešto što bi se, čime bi se trebali ciljeno pozabaviti. Kolegice i kolege, željela bih reći da je jučer tijekom dana e, žena smo dugo razgovarali o migranticama i govorili smo o tome upravo kojim rizicima i opasnostima su izložene žene i djeca kada govorimo o krijumčarima i ako ne spriječimo e, njihove naume. E, kada govorimo o našoj suradnji s Turskoj, e, s Turskom mogu samo reći da se želimo time baviti i stoga pozdravljam ove napreda koje je ostvaren u ponedjeljak nisu e, time ostvarena završna rješenja, ali možemo doći do rješenja samo ako uključimo i Tursku. Naravno trebamo podržati i Grčku, ali to nije dostatno. Ljudi dolaze e, preko mora, stoga moramo biti svjesni toga da nam je potreban dogovor s Turskom. Inače nećemo uspjeti spriječiti rade krijumčara. E, za mene je tu ključno koju cijenu mi kao europljani pri tome trebamo platiti i pri tome bih trebala reći da nisam dati nikakve popuste u pogledu pristupanja kada govorimo o članstvu, tu postoje jasna pravila koji e, vrijede i za Tursku i veliki broj kolegica i kolega je već e, rekao kada govorimo o predpristupnim pregovorima. To je jedno pitanje, a drugo je pitanje kako ćemo rješavati probleme u pogledu migracijske krize. I dalje bih htjela govoriti još o viznom režimu. Tu sam uistinu vrlo kritična. Mm, imam vrlo kritičan stav u tom pogledu. Intenzivno ćemo se pozabaviti tom temom u parlamentu, a što se tiče samog eh, predsjedavanja vijećem, bez parlamenta neće doći do nikakvog eh, olakšanja pojednostavljenja vižnog režima. Stoga imajte na um ove kritične glasove koje možete čuti u ovom domu u tom pogledu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zahvaljamo kolegici Nible. Sada dvije minute kolega Guerrero Salom. Hvala lijepa predsjedniče. Prije dva mjeseca gospodin Rute i gospodin Tusk e, rekli su da imamo dva mjeseca kako bismo pronašli rješenje za migracijsku krizu. Sljedeći tjedan će isteći ta dva mjeseca. E, sljedeći tjedan imamo sastanak vijeća pa mislim da trebamo u ovome domu reći nekoliko stvari vrlo jasno šefovima država i vlada. Kao prvo, Brine nas e, ono što dogovaraju s ostalima, ali isto tako nas je sramota zbog onoga što se događa ovdje. Čelnici država i vlada trebali bi znati da su muškarci, žene i djeca koji su se izgubili pokušavajući preživjeti zimu u Europi da se oni nalaze u istoj situaciji kao i ljudi koji su bježali iz španjolskog građanskog rata i oni koji su bježali za vrijeme ratova na Balkanu. Mislim da treba jasno reći šefovima država i vlada da ne smiju pasti u zamku populizma i da moraju u javnosti braniti vrijednosti i međunarodna pravila i pravila Europske unije i sve ono što se dogovori sa trećim državama mora biti sukladno načelima međunarodne e, pomoći i međunarodnog prava. I ne možemo šutjeti pred e, ovom epidemijom nečovječnosti koju vidimo u tako velikom broju država članica. Europski parlament ima većinu zastupnika koji ne prihvaćaju da se to radi u njihovo ime, ne u ime parlamenta, niti u ime ovoga doma i e, ne želim da se to radi u moje osobno ime. Zahvaljujem sada minutu i pol gospođa e, Fotiga. Dziękuję. E, zacznę... Hvala predsjedniče. Ja bih htjela nešto reći o sastanku Europskog vijeća u Ožujku. Porast konkurentnosti Europske unije iznimno je važna tema za sve nas. Međutim, u svjetlu predstojećeg referenduma u Ujedinjenoj kraljevini smatram da je ta tema još važnija i uistinu cijenim sve vaše napore koje poduzimate u pripremi toga. Što se tiče sastanka na vrhu između Europske unije i Turske, drago mi je što vidim da je nakon nekoliko mjeseci, da ne kažem godina, Europa konačno shvatila geostratešku važnost Turske kao partnera. Da kako, to se sve događa u kontekstu migrantske krize koja je poprimila velike razmjere. Pregovaračka pozicija Turske sada je drugačija nego što bi to bio slučaj prije nekoliko godina. Mislim da se ne bismo trebali plašiti prebacivanja odgovornosti e, ili nekakve potpune ovisnosti o Turskoj rješavanju ovoga pitanja. Naprotiv, pitanje readmisije je nešto o čemu se treba razgovarati na partnerskoj osnovi. Da kako da postoje i opasnosti koje proizlaze iz ovoga, e, govornica je prekinuta, sada riječ ima kolegica Interveld. Hvala. Ministrice, veliko mi je zadovoljstvo što vas ponovno vidim ovdje. Krenut ću sa nekoliko citata na engleskom. Ono što se ovdje traži je zajednički pristup. Problem je u tome što svaki puta kada vijeće treba donijeti konkretnu odluku, zapravo najviši zajednički nazivnik postaje najniži. I već mi je dosta slušati lijepe riječi na tu temu. izvjestitelj iz 2009. godine za politiku azila. Vi ste naime bili izvjestiteljica i vi ste se bavili e, mehanizmom za e, raspodjelu. Mislim da ovaj sastanak na vrhu samo pokazuje koliko je Europska unija slaba i budući da je e, pravno dvosmislen i moralno upitan. Što se tiče gospodarskog rasta, gospodin Dobrovski želi da se ulaže u Europsku uniju koja se raspada. Ministrice, ja bih apelirala na vas i na nizozemsko predsjedništvo da radite na jednoj e, dostojanstvenoj i održivoj migracijskoj politici. Zahvaljam, a sada kolegica jednu minutu. Merci, monsieur le président. Hvala predsjedniče. Ja sam se upravo vratila iz Turske. Ono što sam čula tamo uistinu je teško prenijeti. E, novinari, sveučilišni profesori koji su dali ostavku zato što su osuđeni za terorizam. E, veliki broj civila koji je stradao e, slike koje sam tamo vidjela podsjećaju me više na rat u Siriji nego na navodno demokratsku zemlju ne poštuje se niti e, međunarodno e, pravo u ratnim situacijama. I upravo toj zemlji mi želimo prebaciti odgovornost za migracijsku politiku. Želimo da ta zemlja bude sigurna. Turske vlasti same su stvorile izbjegličku krizu koja sada potresa Europu. Mi moramo izbjeći e, da se ponovi takva situacija. Uistinu me sti da Europska unija gubi svoju dušu Treba nam jedna službena misija Europske unije koja će doći na teren i mnogi e, e, od nas traže tako nešto. Zahvaljamo kolegici Verija. Sada jedna minutu kolega Terika Abras. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Mi smo čuli čitav niz argumenata ovdje, međutim želio bih prvo naglasiti, naglasiti države članice Europske unije su one koje su odgovorne za pružanje pomoći izbjeglicama a to znači da je naša obveza provjeriti što se događa. Čak ako i Turska čini neke stvari u naše ime, moramo naći neka druga rješenja za tisuće ljudi iz Afganistana i Iraka koji neće biti pokriveni ovim dogovorom sa Turskom. Nadalje, ne bi ovdje trebali griješiti. Ova pomoć koju pruža Turska je humanitarne naravi i ne možemo u trgovati na taj način da Turskoj onda dozvoljavamo da uđe u Europsku uniju, pogotovo s obzirom činjenicu da ne poštiva ljudska prava. Dakle, moramo i dalje mi nositi naše odgovornosti. Mi smo ti koji su odgovorni za izbjeglice. To ne znači da onda trebamo pasti na koljena i moliti pred autoritarnom državom koja, se, koja ne poštuje osnovna prava. Hvala lijepa. A sada tri minute kolega Faraž mi se nalazimo u istinu sada na putu jedne nevjerojatne gluposti. E, ovo što je kancelarka Merkel rekla, o pa dođite, to je upravo i dovelo do ovog kaosa. A sada nas ocjenjuje Turska. Prvo su došli, tražili 3 milijarde i obećali su da će smanjiti broj ljudi koji ulazi u Grčku i ostatak Europe. Ali naravno kad su se povećale više struko te brojke, došli su i traže daljnjih 3 milijarde. I dalje će se vraćati i tražiti više i više. I kao što je eh, Kipling rekao, eh, isto tako vezano uz eh, nizozemsku invaziju ali mi smo uvijek iznova dokazali da ako e, plaćate e, taj novac ucjene nikada se nećete riješiti. Dakle, ko neko stalno dolazi i traži, stalno ćete plaćati njegove ucijene. Dakle, sa svakim nezakonitim migrantom e, koji mi vratimo, ono će nam poslati jednog e, iz Sirije, dakle argumenti. Mi smo im platili čitavo bogatstvo da ne smanje brojke, a opet popustili smo i rekli smo evo, e, za za 75 milijuna slobodne vize i, lipnja ove godine I mogu ostati 90 dana. Naravno, veliki broj njih nestati ili će se tražiti spajanje obitelji i sve više će narasti te brojke. I što dobijemo za uzvrat? E, sada ćemo ubrzati cijeli postupak da, Hrvat, da Turska postane punopravnom članicom Europske unije. O moj Bože, volio bih da je Kambiran bio tako dobar u pregovorima kao što su Turci bili. Dakle, sada ćemo ući u političko jedinstvo sa e, zemljom koja ima na granici Iran, Irak i Siriju. I onda ćemo ući u jednu takvu političku uniju sa zemljom koja je siromašnija nego bilo tko drugi u Evropskoj uniji. I onda ćemo dati slobodu kretanja za 75 milijuna ljudi, udružiti se sa vladom e, koja je sve više islamistička i autoritarna. E, turski premijer je rekao ovaj tjedan tursko članstvo je nešto što će biti uistinu jedna prekretnica. Uistinu s pravom britanski premijer je dugo podržavao Tursku da ona postane članicom EU. unije. On se jako borio tijekom proteklih deset godina da Turska uđe. E, dakle, i nije ni trepno okom u pogledu sveg novca koji mi trebamo dati za pomoć. Dakle, kroz ovaj referendum u Britanskoj, tu se radi, u Velikoj Britaniji radi se o tome koje opcije su na raspolaganju. A budući da Europol već govori da imamo 3 do 5 tisuća islamskih terorista koji su ušli u e, Europu kroz ovu migrantsku rutu, jasno mi je da glas e, za to da ostanemo u EU glas za Tursku, za e, veliko povećanje migracije u e, Veliku Britaniju i to će učiniti nas još ranjivijim terorizmu. E, sigurnije je glasati za to da izađemo iz Europske unije, da ponovno mi preuzmemo kontrolu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa kolegi Faražu. Sada minutu i pol kolega de Graf. Stidite se Pogledi toga što smo čuli u ponedjeljak, potpuna kapitulacija e, što se tiče Erdogana, izdali se naše europske vrijednosti, pogazili ste sve naše vrijednosti u pogledu slobode i to sve za neke mrvice. Uistinu je jasno da ste iskazali e, potpuno e, neiskazivanje bilo kakve ovlasti i moći. Europska elita se nalazi na potpunom putu panike, panike u pogledu unutarnjeg tržišta i plaćate sultanu Arkare 6 milijardi eura a Turska će onda isto tako još postati članicom Europske unije, tako da se na taj način u stvari podjarmljujete islamu, islamističkoj Europi i ovo je jedna povijesna greška. Vi to e, nazivate nečim e, pozitivnim, sve to skupa smeće. Ovaj e, plan se sad treba maknuti sa stola, zaustaviti te milijarde koje idu Turcima, zaustaviti islamističku invaziju što je dosta dosta je. E, jedino je moguće jedno rješenje, jedan način i to vrlo snažan odgovor koji možemo pružiti kada govorimo o čitavom tijeku e, izbjeglica koje nam pristižu. E, zatvorite i zaštitite vanjske granice i učinite to sada. Zahvaljujemo kolegi da grafo. Sada jedna minuta kolegica Dodz. Gospodine predsjedniče, Kasnije tijekom ovog mjeseca će se ponovo naći vijeće i onda će e, se opet pozabaviti svim tim detaljima i kaosom koji je stvoren u pogledu Europske unije. Usprkos tome što je gospodin Weber htio e, predstaviti naše odnose s Turskom kao e, partnerstvom, a ne ovisnosti, stvarnost je ta da ova migracijska politika je kaotična, skupa, E, i u stvari smo time pristali na puno uvjeta e, u pogledu Turske što se tiče njihovog pristupanja i liberalizacije viznog režima. Među vremenu premijer u Ujedinjenoj kraljevini e, i dalje govori da trebamo učiniti ustupke. A što se tiče milijuna ljudi diljem Europske unije, konačno ipak postoji nada i mi mislimo da naše ambicije moraju ići dalje od stvaranja jednog lošeg dila kako bih e, parafrazirala bivšeg direktora e, Europske, e, Engleske gospodarske komore, mora postojati jedan svijetli put za Britaniju od Europske unije. Zahvaljamo kolegici doca sada dvije minute. Kolega griv Zahvaljujem čujemo različite ocjene ovog dogovora sa Turskom. Neki ljudi su zadovoljni, neki ljudi to kritiziraju i kažu da postajemo time ovisni o Turskoj, ali možemo li se mi pozabaviti ovom krizom bez suradnje s Turskom? E, ja već, meni već jedno vrijeme govore da uspostavljanje partnera sa Turskom i zemljama e, Sjeverne Afrike nešto što je istinu nužno. I međutim, moramo činiti taj e, cijeli postupak, dati mu jednu međunarodnu notu, to je jedan globalni problem kada govorimo o posljedicama tog problema. Isto tako što se tiče te mogućnosti da uklonimo same korijene tog problema. E, u rujnu prošle godine smo rekli da trebamo iskazati solidarnost prema zemljama koje se nalaze pod e, određenim pritiskom u pogledu migracija i dogovorili smo se da ćemo E, se poslužiti odgovarajućim postupcima. Želimo zaštiti naše vanjske granice, ni to ne funkcionira. Sve države ne ispunjavaju svoje obveze. Iako je moja zemlja potvrdila da će ispuniti svoje obveze Turska se može boriti protiv krijumčara koji jako dobro zarađuju e, kroz to krijumčarenje izbjeglicama. Istovremeno im se i laže o tim mogućnostima koje im Europa pruža. Dakle, mi trebamo zaštititi vanjske granice, ali tu se ne smijemo pozdavati samo u vanjske partnere. Mi trebamo ispuniti naše obveze i učiniti humanijim te tijekove, trebamo riješiti same uzroke kao što su ratovi, napadi na civile, genocidi, ratni zločini. Turska je veliki susjed Europske unije i tu postoji čitav niz e, mogućnosti, ali tu su i veliki izazovi u pogledu slobode medija i ljudskih e, prava. Kada govorimo o mogućim rješenjima koje smo usvojili, trebamo reći da je Europska unija vrijednost po sebi moramo zaštititi i Uniju i Schengen. Zahvaljujemo kolegi Grizbu. Sada kolegica Fajon. Zahvaljujem. Prošli mjesec sam bila na jugoistoku Turske. Jedna stvar je jasna. Niti Evropska unija, niti Turska ne mogu same riješiti ovu izbjegličku krizu. I jedni i drugi su suočeni sa sljedećim problemom, naime se sa činjenicom da ta situacija nije pod kontrolom. Ono što je potrebno je da osiguramo da imamo jednu iskrenu suradnju, a ta financijska pomoć Turskoj mora istinu pristići tamo gdje je ona najpotrebnija, dakle što se tiče inkluzije izbjeglica na e, tržište u pogledu hrane i drugih njihovih potreba. Turska se isto tako treba boriti protiv krijumčara i kod te razmjene izbjeglica ona treba se dogoditi u skladu sa međunarodnim načelima. Vi ste rekli da ti tijekovi se na balkanskoj ruti su zaustavljeni. Ja se uistinu e, nadam i želim da je tome tako. Međutim, što se tiče Slovenije, mi danas se provodimo na svojoj granici sa Hrvatskom šengenski režim i uistinu je vrijeme da sve zemlje, uključujući višegradsku skupinu, e, preuzmu svoje odgovornosti za e, sam Schengen. Turska je strateški partner, međutim budućnost će ovisiti o tome kako i oni naprede. Ono što se događa u području medija u Turskoj je nedopustivo i isto tako što se tiče situacije u pogledu Kurda. I Evropske Europska unija i Turska bi trebali e, postupiti pravilno, ali čita međunarodna zajednica treba to učiniti. Zahvaljujemo. Sada jednu minutu, kolega Marijas. Zahvaljujem. Kada govorimo o Turskoj pitanju izbjeglice, trebamo reći da je to jedan znak cinizma i neuspjeha te mjere i upućivanje na samit koji će se održati 17. i 18. ožujka. Znači da i dalje će teći svi ovi tijekovi mm, i imat ćemo stotine koji će stotine tisuća koje će biti zatvorene do tog e, samita. Evropska unija treba pomoći Grčkoj i to sada. Sada su nam potrebne e, sredstva za izbjegliče. Gospodine Dobrovski, Grčka ne može se pretvoriti u jedan izbjeglički kamp i isto tako e, ne može prihvaćati sve što se događa u Turskoj. Mi tu pregovaramo o nekakvom mirazu u Turskoj, a u stvari se radi o krijumčarima koji obavljaju svoj posao. Dakle, tu trebamo imati na umu Skopje i Albaniju koji su isto tako zatvorili svoje granice. I onda je rečeno da bi Grčka trebala istupiti iz Schengena, ne potreban Dublin 3, e, a ne razgovara sa drugima koji zatvaraju svoje granice. Kolega Marijas, e, da li prihvaćate pitanje? Kolega Sani, izvolite. Zahvaljujem se na mogućnosti da mogu postaviti pitanje. E, poštovani zastupniče, imam pitanje za vas vezano uz komentare koje ste upravo iznijeli. Govorili ste o cinizmu e, i isto tako ste govorili o činjenici da postoje različite tehnike za ocjenjivanje nas ovdje u Europi. Dakle, istina je da Grčka mm, ne koristi instrument kako treba Turska da to čini, ali čini se da postoji cilja unutar Evropske unije pogledati gospodina Camerona i što se tiče e, prava u pogledu e, rada. Dakle, čini se da postoji jedna kultura ucjenjivanja. Što imate na to reći, kolega? Kolega Marijas, izvolite. Kada govorim o premijeru Cameronu, o njemu sam već jučer nešto rekao. Ja sam isto tako rekao da ta odluka u pogledu Velike Britanije je nešto što će dovesti do situacije E, koja će opteretiti sve e, poslodavce bez obzira na njihovu nacionalnost e, bit će ugrožena prava zaposlenika recimo Britanci koji će raditi u Njemačkoj i onda će oni imati određena ograničena prava zahvaljujemo kolegi Marijesu sada jednu minutu kolega Telička Nemojte me pogrešno shvatiti, ali ja vidim određeni napretak u pogledu samita sa Turskom i nemojte me pogrešno shvatiti i ja sam svjesna toga da smo mi u partnerstvu s Turskom, ponekad ne možemo birati naše partnere, čak ako oni i konfisciraju medije i krše druga prava, ali ono što mi možemo učiniti je utjecati na sadržaj tog dogovora. Nisam siguran baš da ovaj dogovor koji je postignut sa Turskom će nas e, odvesti u dobrom pravcu. Mm, dakle, bitro je da stvari činimo u skladu s našim normama e, ove razmjene i trgovanje u pogledu liberalizacije vižnog režima, kako je to povezano? E, dakle, govorimo i o daljem otvaranju poglavlja sa Turskom, a istovremeno Erdogan čini to što čini. Dakle, po meni je to pitanje dakle, jednog sveobuhvatnog e, dogovora sa konkretnim rokovima, mjerama i pitanjima e, i kada govorimo o unutarnjem tržištu, slažem se s vama, ministrice, ali nadam se da će i u praksi doći do napretka e, četvrti paket u pogledu željeznice. Molim vas, pokrenite se u vijeću. Hvala lijepa. Zahvaljujemo kolegi Telički. Sada jedna minuta kolega Dakle, ja bih ovaj sporazum potpisao kad bi se govorilo o robi, o kartonima ili o nekakvim vrećama. Ovako se stidim, tu se radi o ljudima, a da ljudi na ovaj način e, zaključuju ljudima. Čak ujedini narodi su objavili da je došlo do povrede ljudskih prava ovih 3, 6, 9 milijardi, ko zna e, koliko će ih još biti? Zašto? Pa mogli bi izgraditi dva sigurna grada u Siriji po time pod zaštitom Ujedinjenih naroda Amerike i Rusije. Možemo izgraditi dva nova grada i ljudi se mogu vratiti kući. To uistinu nije nikakav dogovor, tu se samo radi o ucjenjivanju od strane Turske. I jučer smo vidjeli zaman e, zatvoren, te novine više ne postoje, e, znanstvenici se proganjaju i onda se govori da tu postoji sigurnost za te ljude. Vidjeli smo i sliku e, jučer, gospodin premijer dijeli ruže ženama i novinarima, a prekinuti je govor. Gospođa Keller. Hvala. Vijeće u ponedjeljak možemo nazvati vijećem sramote. Ono što ste vi 28 država članica, odnosno šefova odlučilo je da se prekrši međunarodno pravo, europsko pravo i što je još gore temeljna načela E, humanosti. E, vaš plan e, da se izbjeglice vrate u Tursku gdje Turska ih opet može vratiti u Irak ili Siriju, vi zatvarate granice za ljude koji se uistinu nalaze u nuždi kojima je potrebna međunarodna zaštita. I vi time u stvari uništavate pravo na traženje uzila. I ovo se sad odnosi na sve šefove država. Pitam se kako možete noću uopće spavati. Zahvaljujemo kolegici Keller. Sada je jedna minuta i 30 gospodin Lundgren. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mi se protivimo članstvu Turske u Europskoj uniji zbog čitavog niza razloga. Prvi i najvažniji razlog je taj što Turska nije u Europi. Ona jednostavno nije u Europi. Samo 3% turskog teritorija nalazi se na europskom kontinentu. Hoće li Europska unija imati granicu sa Sirijom, Irakom, Iranom? E, ja se iskreno nadam da razumijete da to baš nije od pomoći. A sada recimo nešto ucijeni. ucjeni prema Europskoj uniji kako bi se dobilo više novca, kako bi se dobila liberalizacija viznog režima, isto tako i bolje šanse za članstvo. To je ucjena na koju se pristaje u zamjenu za tursku pomoć. E, nakon toga tu su naravno kurdske manjine e, koje trpe restrikcije, koje su pod opresijom. Mm, također moramo reći da je sloboda izražavanja, sloboda medija vrlo upitna u Turskoj. Muče nas još jedna stvar, to je razvoj islamističke prijetnje u e, Turskoj u posljednjih nekoliko godina, posebice sklonost turskih vlasti da idu u smjeru jačanja islamizma. Što se tiče turskog BDP-a, samo mali dio toga je onoga eh, reda veličine kao u mojoj zemlji. Zaista mislim da moramo imati na umu što porezni obveznici uistinu doprinose. To je ono o čemu se radi. Ako Turska bude upravljala migracijskim tokovima, to će samo dovesti do dodatne ucjene. Trebamo naravno suradnju s Turskom da bismo riješili problem, ali budimo jasni da je to to. Dijalog je sve što smo spremni ponuditi. Hvala lijepa gospodine Lundgren. A sada e, gospodin Velinski, minuta i pol. istinu me ljuti dakle kada e, govorimo o situaciji koje imamo u Europskoj uniji, imamo različite predstavnike Austrije i onda je zajednički došlo do jedne izjave svih Austrijanaca u pogledu toga gdje se pozdravljaju svi rezultati ovog samita, dakle da i dalje trebamo otvoriti vrata u Europi, dakle to znači da i dalje će milijarde europskih e, poreznika ići u pravcu Turske, to znači da od lipnja ovdje će se omogućiti sloboda u pogledu viznog režima i da se otvaraju putevi za članstvo Turske u Europskoj uniji. Dakle, to ponašanje nekih austrijskih stranaka nešto što e, o čemu mi razgovaramo o Austriji to je naše unutarnje pitanje ali jedno pitanje unutarnje politike je ono što se događa u Njemačkoj, jer tu se ne radi samo o ponašanju kancelarke Merkel, dakle da cijeli kontinent u stvari ona odvodi u propaste. To je nešto što se odnosi na cijelu Europu. Ako njemačka kancelarka se želi zastupati, e, odnosno zalagati za ljude iz Sjeverne Afrike, dobro, onda ona treba raditi kao povjerenica za izbjeglice i ići u Sjevernu Afriku ili u arapske zemlje, ali kao savezna kancelarka ona više nije u stanju donositi ispravne odluke jer se ona odnose na cijeli kontinent. Ovaj samit je nešto što trebamo odbiti. Mi u Austriji želimo opet imati kontrolu na našim granicama. ako i dalje e, bude situacija takva da će Turska postati članica Europske unije, onda ja i želim jedan referendum u Austriji. Hvala. Hvala lijepa. Kolege Vilimski je sada jedna minuta kolega Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Održan je sastanak na vrhu između Europske unije i Turske. Rezultati ne samo da su razočaravajući, već e, su zapravo diplomatski Waterloo za Europsku uniju. 28 šefova država i vlada jednostavno su slijedili e, Davotu koji nas je pokušao zastrašiti i nametnuti neprihvatljive uvjete. Osim toga, uz do 3 milijarde koje su već obećane, traže se dodatnih 3 milijarde, liberalizacija viznog režima i isto tako bolja pozicija vezana uz readmisiju je otvaranje pet poglavlja u sklopu pregovaračkog procesa. E, Turska je barbarska zemlja, prljava poput psa, laje, ali bježi podvijena repa kada se nađe pred neprijateljem. Stoga treba biti odlučan, no ne smijemo nikako popustiti. Mi u Europi i šefovi država vlada ne smiju se prodati Otomanskom carstvu, odnosno Erdoganu što je učinjeno. Zahvaljujemo kolegici Nadinasu. E, da li prihvaćate pitanje od kolege Zambaskija? Ispričavam se. Nema prijevoda negdje. Ne može se nazivati cijelu naciju barbarskom. To nije samo nedopustivo. Trebalo bi ga izbaciti i on je istinu sramota za Europski parlament. Mi ćemo to provjeriti, kolega. Kolega Zambaski, izvolite. Ne smatrate li da pregovori sa Erdoganom također predstavljaju sramotu za Europsku komisiju. To je još jedna velika politička greška europskih birokrata koji su pozvali milijune imigranata da dođu njihov plan je propao a sada su kapitulirali pred diktatorom erdoganom europska unija nije u stanju zaštititi vlastite granice to su sva ta poglavlja o kojima se treba pregovarati, ali ovo je političko samoubojstvo. Hvala. Gospodine Selindos, izvolite odgovoriti. I ja se slažem s onime što ste upravo rekli. Smatram da Europa može zaštititi svoju granicu sa Turskom. Radi se jednostavno o igrama i o e, trgovini između Europske unije i Turske. Hvala. Gospodin Butikov, E, pitanje poslovnika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče, htio sam vas uputiti na to da govornik koji je već kolega prekorio Turske, Turke nazvao psima. Takav rasizam mi ne smijemo ovdje tolerirati. Ja vas molim da provjerite zapisnik i da onda e, dođe do određenih konsekvenci. Kolega Butikov, ja sam rekao da ćemo mi to provjeriti. Ja sam u trenutku bio zabavljen sa međupitanjem gospodine, tako da sam propustio na trenutak, nisam dobro pratio njemački prijevod, a sada dvije minute, kolegica Grosset. Hvala gospodine predsjedatelju. Prošlog ponedjeljka održao se sastanak na vrhu i još jedan u nizu sastanaka na vrhu, a rezultat je kao i prethodni, ne samo razočaravajući, već vrlo zabrinjavajući. Europsko vijeće koje će se održati 17. i 18. trećeg bit će od ključne važnosti zato što će trebati birati između Europske unije kako je zamišljena prije 60 godina i Europske unije u kojoj svatko stoji sam, sam za sebe. E, na ovaj način Europska unija ne može se suočiti sa migracijskom krizom. Naše stajalište je kao i često u prethodnim slučajevima zapravo dvojno. Mislim da je ovo kriza koja je najgora u proteklih nekoliko godina u Europskoj uniji možemo vidjeti da njome upravljamo bez koordinacije bez dogovora i bez prave strategije možemo vidjeti da se dogovorom sa turskom zapravo bacamo u e, otvorene vučje ralje imamo pred sobom novi popis zahtjeva to je nešto što eskalira sedamdeset dva kriterija trebala bi biti ispunjena prije nego što turski građani imaju pravo na liberalizaciju viznog režima a obećano je da će im se to omogućiti prije jedan lipnja ove godine znate i sami da se radi o nadležnosti europskog parlamenta gospođo ministrice koja bi trebala eh, u potpunosti eh, biti ispoštovana međutim ovdje se zapravo radi o trgovini zato što niste bili u eh, E, stanju isplatiti tri milijarde koje su obećane u listopadu prošle godine a otkud sada tri dodatne milijarde tko će to kontrolirati? to je nevjerojatno licemjerje. pristupanje turske europskoj uniji ne može biti obećano samo nakon znamo da se radi o nerealnoj perspektivi koja se neće realizirati u stvarnosti ono što želimo su djela ne riječi zato što ne možemo dozvoliti da se jednostavno naša vlastita odgovornost prevaljuje na nekog drugog i ne smijemo dozvoliti da se pristaje na ucjene europske unije niti ovakvu trgovinu Zahvaljujem kolegici Grostet. Da li prihvaćate pitanje kolege Le Bretona? Izvolite kolega. Merci d'accepter ma question. Hvala što ste prihvatili moje pitanje. Gospođo Grostet, čuo sam što ste rekli, vi odbijete ovaj sporazum Europske unije i Turske. Rekli ste da se zapravo radi o trgovini. Također ste rekli da se olako daje liberalizacija viznog režima bez poštovanja kriterija, te se pita za što se daje šest milijardi za obećanja vlade koja ne poštuje nikakve slobode u svojoj zemlji. Međutim, postavljam vam sljedeće pitanje. Kako možete i dalje podržavati Europsku uniju ako stvari stoje tako kako stoje? Dakle, u pravilu imate 30 sekundi za pitanje i isto tako kolegice vi sada imate 30 sekundi za odgovor. Jednostavno smatram da se Europska e, unija rodila iz krize. Danas se nalazi u krizi kakva nikad prije nikad nije e, viđena. E, ponavljam da Europska unija može odgovoriti na tu krizu samo ako u potpunosti koristi svoje ovlasti. Hvala. Sada minuti pol kolega Bostinaru. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, ja iskreno vjerujem da trenutačni migracijski izazov ne može biti riješen bez tjesne suradnje s Turskom. Nisam siguran da su uvjeti pod kojima se pregovaralo u ponedjeljak pravi. Čini se da zapravo da bismo smanjili priljev ljudi u Europsku uniju moramo jednostavno zanemariti međunarodno pravo i ljudska prava. Dogovor sa Turskom može biti prekretnica, ali isto tako i propuštena prilika ako države članice nisu spremne preuzeti odgovornost u jeku vrlo ozbiljne krize. Međutim, Tursku treba pohvaliti zbog nastojanja da se nosi s velikim brojem sirijskih izbjeglica, a spremna je prihvatiti još i veći broj. Pozdravljam dogovor koji je postignut vezano uz poduzimanje svih mjera kako bi se zatvorile krijumčarske rute i kako bi se razbio poslovni model koji slijede krijumčari. Činjenica je da situacija varira od zemlje do zemlje, ali migracijskom krizom treba se zaista baviti na odgovarajući način. Kriticizam je sastavni dio i to treba biti sastavni dio postupka proširenja. Europska komisija o tome šuti kao što je šutjela i kada se radilo o preuzimanju od strane vlade oporbene novine Zaman. Također trebamo imati na umu da je vrlo važno eh, inzistirati na primirju u Siriji. Pozivam Tursku da ponovno krene sa mirovnim procesom s Kurdima, što je također važan element. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Bosinaro, dopuštate li pitanje? Kolege Koburna. Izvolite, kolega. Ne biste li se složili sa mnom da su europske granice u potpunosti propusne? Kancelarka Merkel je pozvala ljude diljem svijeta da samo dođu u Europu a sada je nama ostalima prepustila da rješavamo problem a sporazum o migrantima s turskom je smiješan to je bezvezarija zato što se jednostavno milijardama kupuje njihova suradnja ne biste li se složili sa mnom da je tome tako zahvaljujem kolega coburn kolega izvolite uvaženi kolega populistički govori koji su tipični za tu stranu doma nisu rješenje. Pragmatično gledano trebamo sustav da zaštitimo vanjske granice Europske unije, ne samo šengenske granice, već vanjske granice Europske unije za sve. To je prvo. A drugo, trebamo pragmatično rješenje za suradnju sa susjedima kako bismo riješili problem izbjeglica. Jednostavna populistička rješenja jednostavno nisu učinkovita. Zahvaljujem kolega Bostinaro. Minuta, e, kolega Kirkop. Gospodine predsjedatelju, povjereniče, moramo biti iskreni. Ovo je kriza i ne možemo si dopustiti još jedan neuspjeh. Prošle godine imali smo plan za premještanje, a sada imamo ovaj loše promišljen dogovor s Turskom. Kao što je rekao gospodin Kamal, moramo biti iskreni, a ne samo govoriti ono što drugi žele da se čuje. Meni se čini da će još jedno čarobno rješenje neslavno propasti. Šest milijardi eura je zaista velika greška. Prestanimo tražiti čarobna rješenja, zato što ćemo ponekad u konačnici završiti sa rješenjem koje potkopava sve, nuklearnom bobom. Bolja granična kontrola, brža i kvalitetnija obrada, ono je što trebamo. Ne radi se o mjerama koje će se nužno naći na svim naslovnicama, ali su nužne u ovom trenutku krize. Zahvaljujem kolegi Kirkop. E, prihvaćate li pitanje od kolegice Jakansari? Izvolite kolegice. Mikro. Mikro. Molimo vas mikrofon. Hvala lijepa. Mislim da ste u pravu kad kažete da nema jednostavnih rješenja i da moramo štititi naše vanjske granice, ali nije li upravo to glavna logika sporazuma sklopljenog s Turskom? Nastojimo spriječiti da se dogodi najgore, da se nastavi ovo krijumčarenje ljudi. Na taj način mogli bismo omogućiti određeno jedinstvo na našim vanjskim granicama. Nije li u tome bit? Izvolite. Ja ne, nisam baš siguran da je u tome poanta. Mislim da cijeli taj projekt zapravo predstavlja jedno ishitreno rješenje koje nije dobro promišljeno. Mislim da moramo biti mirni, da moramo biti razumni usprkos pritiscima krize i moramo zaista razmotriti prijedloge koje su već dale komisije i nacionalno vlade da se situacija riješi na drugačiji način. Zahvaljujem, sada minuta, kolegica Desarnes. Euh, euh, Hvala gospodine predsjedatelju. Normalno je razgovarati s Turskom, no mislim da je nepristojno jednostavno dati Turskoj pravo da e, upravlja našim sustavom azila obećavši joj da će postati sastavnim dijelom integrirane Europe. Ako Turska želi postati članicom Europske unije, mora preuzeti vlastitu odgovornost i zadaće. Ne smije Grčku prepustiti samoj sebi na prvoj crti. E, treba se pobrinuti za tražitelje azila na svojem teritoriju. Također treba koristiti redovne mehanizme readmisije. Mora uspostaviti centre u zemljama prihvata gdje će se obrađivati e, zahtjevi tražitelja azila i odlučivati o tome hoće li se oni prihvatiti ili ne. Povezivati financijsku pomoć e, Turskoj sa prekidom krijumčarskog lanca na ovaj način nije u redu. Važno je da Europska unija štiti vlastite granice uspostavljanjem Europske granične straže i morske straže. Hvala. Kolegica Desarnes, da li prihvaćate pitanje? Kolege tulisa kolega, izvolite. Grčka nema kopnenih granica sa šengenskim državama. Slažete li se s time da bi Grčka trebala izaći iz šengenske zone kako ove osobe više ne bi bile motivirane dolaziti u Grčku gdje im se izdaju dokumenti im omogućuju daljnje putovanje kroz Europu. Poštovani kolega, moje mišljenje je diametralno suprotno vašem. Grčka jest sastavni dio Schengena i zbog toga moramo pokazati solidarnost u svakom trenutku, a to do sada nismo dovoljno činili u proteklih nekoliko mjeseci, niti čak godina. Vanjska granica Europske unije jest granica Grčke, ali ona nije samo grčka granica, ona je i granica Europske unije i grčkim kolegama trebamo pomoći više nego ikad. Hvala. Sada kolega Urban Krespo, isto jedna minuta. Dame i gospodo, nacrt sporazuma predlaže vraćanje ljudi koji imaju pravo na azila da im se pritom čak niti ne mogućuje da podnesu zahtjev to nije nešto što omogućuje efikasan sustav povrata. Ne samo da je nepošteno, nego je nemoralno, a isto tako krši i međunarodno pravo i pravo Europske unije. Imali smo prilike jučer čuti da se agencija Ujedinjenih naroda vrlo zabrinuto izrazila o ovakvom pristupu. Europska unija mora upravljati vlastitim granicama, i e, mora ispoštovati vlastite obveze ne može to prevaliti na tursku vladu nikoga se ne može vratiti a da se pritom krše njegova ljudska prava turska zapravo nije sigurna zemlja povrata Trebamo imati na umu aktivnosti koje turske vlasti poduzimaju protiv e, slobode medija, slobode izražavanja i sustavno kršenje ljudskih prava i prava manjina, te bombardiranje kurdske manjine. Ne smijemo postati saveznici u tome. Ako želimo stati na kraj organiziranom kriminalu, onda moramo otvoriti sigurne kanale za pristup izbjeglicama u Europu. Ne učinimo li to i naše će ruke biti krvave. Gospođa Lunaček, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, ovaj summit je pokazao da imamo nedostatak solidarnosti i zajedničke odgovornosti za žene, muškarce i djecu koji bježe pred bombama i kod nas traže spas i koja u stvari EU izlaže jednom turskom režimu koji postaje sve više autoritaran. Države članice su te koje se sve više udaljavaju od europskih vrijednosti i vrijednosti ljudskosti koji, koji su u stvari osnova i trebali bi biti osnovom djelovanja na ovom kontinentu. Nažalost, e, moja vlada, vlada Austrije, isto tako sudjeluje u toj sramoti. I uistinu mi je drago i s pravom je da voditelji izaslanstava e, koji su, koji su za proeuropske vrijednosti jučer iskazali zajednički da ne smijemo e, individualno djelovati nego zajednički i kao što je jučer rekao povjerenik jedinih naroda. Mm, ograde i zidovi nisu rješenje i ja bi uistinu to željela reći Austrijskoj saveznoj vladi. Ne radi se samo o slikama e, koje su tu, one koje su grozne, već u stvari e, patnja ljudi i samo zajednički mi možemo naći rješenje i uistinu pomoći izbjeglicama. Kolega Paksas ima riječ. Hvala predsjedniče uvaženi kolege. Mnogi su zadovoljni zbog ovog dogovora koji je postignut s Turskom, međutim ja ne spadam među njih. Treba shvatiti što se zapravo dogodilo. Turska je kupila e, dakle kupuje li Turska liberalizaciju viznog režima ili članstvo u Europskoj uniji. Hoće li onda Turska postati članica i hoće li se svi migranti vratiti u Tursku? A što je sa Turcima, sa 75 milijuna Turaka? Hoće li se oni preseliti u Europsku uniju? Popuštamo li pred ucjenama i želimo li da Turska riješi naše probleme? Uvaženi kolege, demokracija ne znači to da trebamo popustiti pred pritiscima. Moramo poštivati ljudska prava. Prije svega moramo poštivati prava vlastitih građana i vlastitu tradiciju. E, što se tiče zabrane božičnog drvca ili pak e, svinjetine i slično, je li to demokracija kakvu želimo ili možda europske demokracije prerastaju nešto što više ne postoji. Imamo plavi karton. Htio bih reći da je više od 50 zastupnika zatražilo riječ tijekom ove rasprave i vrlo teško možemo dodijeliti plave kartone. Imamo i spontano javljanje za riječ, a moramo glasovati u 13 sati. Dakle, lijepo vas molim da se suzdržite od plavih kartona. Izvolite. Izvolite, ali lijepo vas molim da se držite zadanog vremena i molim vas da izbjegnete pribjegavanje sustavu plovi kartona. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Jasno je što Turci žele postići, dobiti 3 milijarde eura, liberalizaciju viznog režima i e, odobravanje za njihovu unutarnju politiku. Europska unija je vrlo slaba u pregovorima s Turskom. Jeste li toga svjesni? Europska unija bi prestala govoriti o problemima i prijeći sa riječi na djela. Kao prvo moramo osigurati vanjsku granicu i spriječiti da se sukobi šire. Imamo dobre primjere u svijetu. Primjerice kako je Australija riješila pitanje migrantske rute. Mislim da ne trebamo izmišljati toplu vodu. predsjedniče, dame i gospodo. Kako bismo se spasili od posljedice ozbiljnih grešaka koje je Europa počinila zbog e, postupaka Njemačke, mislim da moramo priznati da je Europa otvorila vrata Erdoganu koji je potpuno nepouzdan, on nas ucijenjuje i mislim da moramo stvari nazvati pravim imenom. Shvaćam da je kolega iz Grčke upotrijebio neke riječi koje nisu najbolje. To nije bilo nužno usmjereno prema turskim građanima, nego prema agresivnoj politici koju vodi Turska kada ucijenjuje Europsku uniju. ja ne kažem da to treba odobriti, ali možemo razumjeti. No, ovdje se uistinu radi o ucjeni Govorimo o milijardama eura. Hoće li tih šest milijardi onda biti deset milijardi i što će se dogoditi s tim novcem? Ljudi će i dalje nastaviti pristizati na naše obale kao i do sada a novac europskih poreznih obveznika koristit će se kako bi se riješila kriza. Istovremeno izbjeglice će i dalje biti u neljudskim uvjetima, kao što smo mogli čuti od Amnesty International. To nisu uvjeti siromaštva, nego e, su ti uvjeti još bitno gori. To je uistinu prava sramota za Europu. Neki su ovdje progovorili protiv imigracije, međutim uz ovakva rješenja svi koji su protiv ovoga iz načelnih razloga mogu se složiti da je riječ o jednom sramotnom rješenju i vjerujem da bi se osnivači Europe također zasramili kada bi vidjeli ovu trgovinu koja se ovdje događa. Mislim da je to uistinu prava sramota. Što se tiče zaključaka sastanka na vrhu, možemo reći da je to provokacija e, za one e, koji, na tisuće ljudi koji se nalaze blokirani u Grčkoj. E, daleko od zatvaranja granica bijeli postaju crni, a imperialistički rat koji vodite i na koji vas je isprovocirao vaš konkurent smatra migrante kao nezakonitima a zapravo se radi o tome da će Turska u konačnici donijeti odluku uz potporu Grčke. NATO postaje žandar na sredozemlju. NATO savez koji ne priznaje granice u Egejskom moru, a Turska uživa potporu Europe i NATO saveza te će dobiti sredstva i e, postići će to da dobije trgovinske sporazume očito je da represivni mehanizam e, NATO saveza ovdje e, se treba dovesti u pitanje. Zastupnik je prekinut. Kolegica Del Castillo. Uvaženi kolege, čini mi se da je ovdje važno istaknuti četiri pitanja, osim onoga što je već rečeno, što je bilo vrlo zanimljivo. Kao prvo ovdje ne smijemo zaboraviti jedno važno načelo. Ne možemo rješavati ovu situaciju ako ne budemo djelovali zajedno. I samo na taj način će Europska unija pokazati hrabrost. Drugo, u ovakvoj situaciji nužno je da se sklapaju regionalni savezi bilo da je riječ o Turskoj ili o zemljama Sjeverne Afrike. Da, postoje brojne razlike u odnosu na te zemlje, međutim potrebno je sklapati takve saveze u svakom slučaju, to je jasno u slučaju Turske. Treće, potrebni su nam mehanizmi koji će zajamčiti da sredstva namijenjena izbjeglicama uistinu dođu do njih E, kako se taj novac ne bi izgubio negdje na putu. Četvrto, ovo je pitanje vezano uz ovo što sam već rekla. Moramo osnažiti europsko gospodarstvo jer će nam to omogućiti da se bolje nosimo sa situacijom neizvjesnosti i da odgovorimo na izazove koji su danas pred nama. U tom kontekstu je nužno osnažiti unutarnje tržište. Isto tako je važno osigurati slobodu kretanja osoba. Ne možemo imati samo slobodno kretanje robe i usluga bez slobode kretanja osoba. Jedinstveno tržište bit će svedeno na, na, samo na ono bazično. Isto tako moramo osigurati funkcioniranje šengenskog sustava. Kolegica Rodriguez. Ovoga puta u istinu moramo biti svjesni opasnosti od moralnog i e, geostrateškog neuspjeha Europske unije. Da kako moramo imati sigurne koridore iz tranzitnih zemalja i zemalja podrijetla, ali prije svega moramo imati mogućnost da ponovno uspostavimo kontrolu nad situacijom i moramo imati vlastiti odgovor a to se odnosi na to da nam treba stvarna europska granica kako bismo zaštitili šengenski prostor. Ne govorim o žičanoj ogradi, nego govorim o naprednoj infrastrukturi e, koja će osigurati djelotvornu kontrolu nad granicama gdje će se izbjeglice prihvatiti u dostojanstvenim uvjetima i gdje će se organizirati premještanje i integracija diljem europskog teritorija. To je imperativ ukoliko želimo ponovno uspostaviti kontrolu, nad situacijom. Ja vjerujem da se to treba ustrojiti kao jedno veliko geostrateško ulaganje. Ovdje je riječ o vitalnim interesima Europe. Ja vjerujem da takvo ulaganje može dovesti do otvaranja novih radnih mjesta za Europljane i zato tu vidim uzročno-posljedičnu vezu. Rješavanje ove izbjegličke krize povezano je sa rješavanjem snažnijeg oporavka u Europi. I zato računam na nizozemsko predsjedništvo i na Europsku komisiju kako bi iznijeli prijedlog za jedan ambiciozniji prijedlog za rješenja do kojih će se doći na sljedećem sastanku na vrhu. Kolega Van Dalen, kao što je dr. Faust rekao, mi se ovdje nalazimo u situaciji gdje se Europa prodaje Turskoj. Vidjeli smo e, kako je nasilno reagirala turska vlada kod zatvaranja e, ovih medija, Zaman. To je zemlja gdje se najveći broj novinara, s najvećim brojem novinara u zatvorima. I mi smo se sada naprosto predali Turskoj, prepustili smo se njima Znamo što je bilo kod opsade Beča. E, sada Turska dobiva još više novca, omogućit će im se liberalizacija viznog režima, a što je sa slobodom medija koja se gazi u Turskoj? Mislim da trebamo prekinuti s ovim dogovorom i treba isto tako e, zaustaviti pristupni proces Turske. Imate plavi karton, želite li odgovoriti? Gospodine Bonano, molim vas da uistinu postavite pitanja, a ne da dajete izjave. Da, riječ je o pitanju. Zanima me da mi kolega kaže sljedeće, kada bi na sljedećem sastanku na europskoj razini mogao donijeti odluku što bi poduzeo i zapravo e, što bi poduzeo kako bi zaustavio ovo što je upravo opisao? Pa mislim da bih poduzeo dvije stvari. Kao prvo, mislim da ne smije postojati veza između ovoga paketa mjera i pristupanja Turske Europskoj uniji. To bi trebalo biti dva zasebna poglavlja. Zatim mi ćemo dati uistinu veliki iznos Turskoj. E, tko će kontrolirati kako se troši taj novac? Meni bi bilo draže da mi u Turskoj pomognemo u izgradnji prihvatnih centara, i da ne dopustimo da taj novac završi u džepu e, turskih e, dužnosnika. Mi trebamo pomoći Grčkoj da e, uspostavi funkcionalne centre za registraciju izbjeglica. Dakle, to je ono što mislim da bi trebalo poduzeti. Sada riječ ima sljedeća zastupnica. Izvolite. Hvala. Prije nekoliko minuta zastupnica i jedna zastupnica je rekla da misli da bi Europa trebala dobro rješavati krize. Nisam sigurna da se s time slažem. Mi govorimo o, o masivnoj deportaciji izbjeglica. To je uistinu povijesna greška i to je ono čemu svjedočimo ovdje u Europskom parlamentu, a izgleda da nismo u stanju ništa poduzeti u vezi s time. Solidarnost koja bi nas trebala ujediniti sada ne postoji. Umjesto toga vidimo paniku, vidimo nemar u jednom globaliziranom svijetu i mislim da se zbog toga plašimo za budućnost, da će ona biti još gora. Ne možemo naprosto šutke promatrati e, probleme s kojima se, koji se pojavljuju na našoj planeti. Vi govorite ovdje o ljudima koji imaju pravo zatražiti azil i mi ih sada sprečavamo u tome pravu nakon mjeseci lažnih obećanja i riječi. Mislim da su ovo teška vremena za nas. Naše države članice nisu ispunile svoje obveze kada je riječ o premještanju izbjeglica i o osiguravanju financijskih sredstava. Što se tiče ovoga dogovora s Turskom, bojim se da ćemo se opet naći u situaciji da neće biti novca i mislim da je to uistinu neprihvatljivo, da to ne možemo prihvatiti ni u vijeću, ni u komisiji. Mislim da morate reagirati. Gospodin Papadimolis, izvolite, hvala. Hvala lijepa. Vi mnogo očekujete od ove trgovine sa nedemokratskim režimom u Erdoganu. Vaših 28 država članica vaše vlade nisu u stanju provesti vlastite odluke koje ste donijeli u rujnu kako bi se iznašlo europsko rješenje za ovu krizu, a temeljem prijedloga komisije, što je također odobrio i Europski parlament. Moja zemlja, Grčka, mogla bi postati jedan veliki izbjeglički kamp zajedno sa idomenijem što predstavlja sramotu za Europu i sa zatvorenim granicama prema sjeveru. Ne može biti rješenja za krizu bez Grčke. Balkanska ruta treba biti otvorena za izbjeglice i to sada, a ne kasnije. Zemlje koje krše europske odluke trebale bi biti sankcionirane kako je predviđeno člankom 7. ugovora o Europskoj uniji. Grčka je sastavni dio šengenskog sporazuma i čuva europske granice. Moramo pokazati veću razinu solidarnosti u Europi. Nas, e, mi smo umorni od lijepih riječi, želimo vidjeti stvarnu solidarnost putem dijela na terenu. Kolega Valero. Kolegica Valero. Hvala. Hvala predsjedniče, već e, mnogo toga je rečeno. Ja primam na znanje da je ovdje iskazan velik broj kritika od strane kolega Zel iz Zelenih i tako dalje. Nadam se da će vijeće pažljivo saslušati e, ta kritička mišljenja. Vi ovdje prodajete naše temeljne vrijednosti i isto tako sugerirate da prekršimo Ženevsku konvenciju, a da zaozvrat uspostavimo ovaj mehanizam e, trgovine e, izbjeglicama e, prema načelu jedan za jedan. Tko su ti ljudi koji će se vratiti i koji će ljudi moći ući? Na koji način će se donijeti odluka, a da se pritom ne prekrše pravila koja se tiču prava na azil? kako ćemo Um, postupiti vezano uz državljane ostalih zemalja. Imam velik broj pitanja, još uvijek nisam čula odgovore na njih. Ovo je samo prijedlog i ja se uistinu nadam da u konačnici neće uspjeti. Ono što nam treba u Europi je solidarnost, odgovornost. Ne bismo smjeli trgovati sa susjednim zemljama. Turska nije e, zemlja, e, nije sigurno treća zemlja u kojoj možemo vraćati izbjeglice. Kolega Anamans kolege. U, vašoj, u vašem ideološkom stavu pitanja izbjeglica i humanitarna pitanja nemaju nikakve veze sa nezakonitim migracijama i vi ste tu ispregovarali nekakav dogovor s Turcima i to se sada dovodi u vezu sa e, pitanjima kao što liberalizacija viznog režima, otvaranje e, novih pregovaračkih poglavlja i tako dalje. Dakle, 3 milijarde i još 3 milijarde sve se ukupno 6 milijardi eura. Netko je spomenuo eksternalizaciju obveza vi ste sami ovdje stvorili zbrku što se tiče vlastitih vrijednosti i zapravo je ucjena postala standard. To je uistinu noćna mora ovakva politika Europske unije. Jedino što ovdje vidimo je strah i bijes ljudi. To nije Europska unija, to je nešto što je protivno Europskoj uniji. Mislim da se trebamo nositi sa tim bijesom. Mi smo oni koji pronosimo glas tih ljudi i gospođa Gardini. Zahvaljujem. 2015. više od milijun ljudi je stiglo u Europi i više od 3700 njih je umrlo u sredozemlju. Nažalost, politika je uvijek kasni jedan korak kada smo suočeni sa ovim razvojima i promjenama u pogledu migracijskih tijekova. Danas govorimo o jednom dogovoru, ali recimo jasno da nam se to ne sviđa, nisu nam poznati detalje, nećemo to znati ni 17. i 18. ožujka, Izražena su različita stajališta, ali danas smo pod dojmom da smo suočeni sa jednim korakom koji vezuje ali sada smo suočeni sa jednom drugačijom Turskom, ne onoj koja je posvećena jedne modernizaciji. Ja bih rado rekla nešto što me čini uistinu nesretnom. Već jedno vrijeme govorimo o dogovoru u pogledu toga da se uključi mornarica. Zašto ne bismo govorili o središnjem sredozemlju, o Libiji, Tunisu i tim rutama, Isisu koji je to uključen? Mi znamo da krijumčari uz stvari isto tako donose velike novce teroristima. Dakle, trebamo se dugoročno pozabaviti time i moramo imati zajednički dugoročan stav u pogledu te situacije a ne smijemo potpisati dogovor koji će e, sličiti na predaju. Gospođa Gardini, imamo plavu kartu za vas, ako želite prihvatiti. Dobro, gospodin Pedeus. Draga kolegice, zahvaljujem što ste prihvatili moje pitanje. Ono je sljedeće. Grci koji su pogođeni ovim ustupcima koje je Europska unija učinila, ako bi se tu sada uistinu energično reagiralo, što mislite, kako bi tu reagirala Europska unija? Možda ćete mi reći da je to jedno naivno pitanje, možete reći da se ništa neće učiniti. Mislite li da se bilo što može učiniti? Gardini. Eh, forse non ho capito bene la domanda, Da nisam baš u potpunosti shvatila vaše pitanje, ali bih eh, ponovila ono što sam rekla. Mislim da je samo i biti problema to što mi moramo učiniti. Mi moramo osigurati da mi djelujemo kao Europa. Države članice moraju prestati nacionalistički razmišljati. Jer mi ne možemo imati odgovor koji će biti učinkovit kada smo suočeni s toliko različitih e, fenomena oko kojih se mi ne slažemo, ako želimo imati pojedinačan e, pristup, možda možemo kasnije međusobno raspraviti to, gospodin Weidenholzer. Postoje tu određene poveznice koje ne dopuštaju jednostavne i konačne odgovore. Da, Nužno je da razgovaramo s Turskom, oni su naš susjed i to vrlo važan susjed i ne možemo si birati susjede. Ali bilo bi mudro uspostaviti dobar odnos sa susjedima, poštovanje, iskrenost, pouzdanje, ali tu je čitav niz otvorenih pitanja. Kakva je tu situacija u pogledu vladavine prava u Turskoj? Koliko je ozbiljna njihova borba protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije? Kakva je situacija u pogledu slobode medija prava slobode izražavanja mišljenja ljudskih prava i da li je naš susjed e, spreman e, zaustaviti rat u vlastitoj zemlji i mirno riješiti pitanje sa kurdima. Tu nećemo dobiti zadovoljavajuće odgovore. Da, mi moramo surađivati s našim susjedima i u interesu Grčke, koja će inače se naći u jednoj humanitarnoj katastrofi, ali to mora biti učinjeno u skladu sa međunarodnim pravom i ne smijemo tu biti nimalo naivni. Kolega Barekov. Stvari ovo je jedan dogovor sa Turcima koji je samoubilačke naravi. To je vrlo loš e, dogovor. Mi u stvari Turskoj govorimo da ćemo ih mi prihvatiti u Europsku uniju, oni kažu da će prihvatiti migrante. Turska je dio Azije, ona ne pripada Europi. Islam nema veze sa europskom kulturom i tradicijom. Ja sam sam novinar i ja si postavljam pitanje zašto je situacija takva da nitko nije rekao turskom e, premijeru da napadi protiv novinara su u stvari napadi protiv čovječnosti. U stvari to je nešto što mi dakle viđemo u totalitarnim zemljama. Erdogan je taj koji stvara probleme islamske države, a sada gledamo njega poput spasitelja, a ta greška će nas skupo koštati. Mi ne branimo naše vanjske granime. mi u stvari plaćamo banditu, banditima, a oni će samo uništiti demokraciju. Zahvaljujem. Većina Evropljana nikad i nije bila za to da se Turska, da Turska uđe u Europsku uniju. Stoga ovo da sada počinjemo razmišljati o tome da Turci od lipnja počnu ulaziti bez vize, da bilo koji turski građanin koji želi. Ja uopće ne vjerujem e, gospodinu Erdoganu, vidjeli smo kako se on ponaša. I nisam baš sretan s obzirom na ovu situaciju vezanu uz dogovor sa Turskom, ovaj nacrt koji je pred nama na stolom. E, tu se trebaju savladati čitav niz prepreka. Ali budući da nemamo ništa bolje, morat ću živjeti s time. Iako je Turska se u stvari e, ponašala kao cjenitelj, a ne kao partner. Evropska unija se uistinu nalazi u jednom dosta uzdrmanom položaju. Morat ćemo platiti morat ćemo prihvatiti čitav niz novih zahtjeva ove godine i dolazit će i novi migranti kroz Sjevernu Afriku. A ova džungla koja je stvorena u Kaleu će se nastaviti. Imat ćemo e, stotine migranata koji će nalaziti u jako lošim uvjetima. Gospodin Spinelli, izvolite. Želim vas podsjetiti na e, riječi koje je rekao nedavno predsjednik Tusk. On je e, trećeg ožujka rekao nemojte doći u Europu, it's all for nothing. Kao da su ti ljudi, kao da ti ljudi imaju nekog izbora kad bježe. I, a jučer je rekao gotovo je sa redovnim ulaskom migranta u Europu. To je krivo i to Tuski zna. Pa ljudi bježe od ratova, a sve ih vraćate u Tursku i zovete ih ilegalnim migrantima. Tako nešto e, osuđuju i e, Amnesty International i Visoko povjerenstvo za izbjeglice. A Erdonu dajte sve a postoji i zaštićena zona u Siriji koju će Erdogan iskoristiti da bi e, od tamo se okomio na kurde i što ćete iz toga dobiti? Jednostavno će teroristi koristiti još e, gore oružje. Je li to smirenje? Hvala. Gospođa s Argentini ima riječ. Hvala. Gospodine ministre, čudno je, vi ste sada tamo, ranije ste bili ovdje, a da ste sjedili ovdje, vjerojatno biste pljeskali gospodinu Verhofstadtu kada govori o ovoj situaciji na Europskom vijeću i kada kaže da će se uskoro otvoriti novi putevi krijumčarenja. A sada imate novu politiku. Njemački, nizozemski predsjednik vlade sada govori Njemcima da migracijski tokovi se moraju svesti na nulu. Da li želite sigurnost za izbjeglice, želite li to organizirati ili e, pak želite da oni ostanu tamo gdje jesu? Još jedno pitanje. Turska je povezana sa Sirijom. Ne bi li to nužno dovelo do toga da će novi ljudi doći putem Egejskog mora umjesto da dolaze e, po moru? Gospodin Rojl ima riječ. Gospodine predsjedniče, jedna napomena. Ne želim nadodavati na kritiku kršenja ljudskih prava u Turskoj i ja jesam od uvijek zalagao za pristup Turske Europskoj uniji. Ipak mi se čini da ova današnja rasprava zastrašujuća jer od kada razgovaramo o pitanju izbjeglica, e, čujem neprestano samo pritužbe na sve što je bilo loše. E, mi smo s pravom razgovarali o Mađarskoj, o blokadi u Austriji, to je bilo sve utemeljeno. Neki kritiziraju previše humanu kritiku Angele Merkel i većina govornika danas isto tako samo se nadogradila na sve te silne kritike a moramo više razgovarati o modelu rješenja koji bi nam pomogao napredovati, koji bi osigurao da izbjeglice imaju siguran pristup, da imamo e, Europu koja pruža utočište onima koji jesu proganjani, to smo oduvijek željeli. Mi smo na najboljem putu da napokon onemogućimo krijumčarenje ljudi. Naravno da to nikada neće biti savršeno, ne postoji nikakvo čarobno rješenje, no ako sada nastavimo ovako kao što smo krenuli, ostvarit ćemo veliki napredak po pitanju izbjeglica. To je odlična prilika, moramo ju iskoristiti i želim zahvaliti vijeću i komisiji koji su radili na tome. Najlakše kritizirati, ali napraviti korak u pravom smjeru, to je ono što nam je potrebno. Potrebno je ovo zajedništvo. E, mi neprestano kritiziramo egoizam zato što se ne možemo složiti, a oni se sada napokon jesu složili. Naravno da nije sve savršeno, i što se tiče viznog režima i tu imam određena pitanja, ali za mene se ovo predstavlja jednu veću nadu i želio bih zamoliti vijeće da i dalje nastavi u tom smjeru i to ne samo vijeće i predsjedništvo već i pojedince koji su e, uložili mnogo svog vremena kako bismo napredovali ovim pregovorima s Turskom. Napokon smo krenuli u pravom smjeru, konačno imamo korak kojeg možemo pozdraviti, zato i jesam optimist, unatoč svim problemima koji postoje u Turskoj i koji će još neko vrijeme takvi ostajati, no ako smo nešto učinili, ne smijemo sada sve drugo izostaviti. Gospodine Royal, tri e, plave kartice su vam upućene. Danas ste jako popularni. Gospodin Flynn, gospodin Frunzulika i nakon toga gospođa Grapini. Mr. Frunzulika, please. Gospodine Frunzulika, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Dragi kolege, sporazum s Turskom po mom mišljenju ima dobrih strana i nekih strana koje su manje dobre. Potičemo šest e, milijardi i to će platiti europski porezki obveznici. Ne čujete me? Čujete li što govorim? vjerojatno e, ti krijumčari, oni će naći druge načine i druga sredstva kojim će migrante dovesti u Europu. Možda će u zadnji čast Europa trebati posebno tijelo koje će čuvati granice Europske unije. Gospodine Royal, izvolite. Ne, odgovorit ćete na ovo pitanje. Dakle, gospođo Grapini, imate riječ. Hvala lijepa. Rekli ste da je u jednom ispitivanju javnog mjenja 52% Evropljana reklo da je ne razumije politike Europske unije. Što mislite kako možemo krenuti u budućnosti? O čemu tu govorite? Rekao sam napredak, nisam rekao da je sve savršeno. Napredak je taj što e, omogućujemo organizirani pristup izbjeglicama, e, a sprečavamo krijumčare koji uguraju ljude u brod koji, i oni riskiraju svoj život. To nije savršeno, ali je napredak. A putevi kojima smo do sada išli, zatvaranje granica, e, ograde bodljikave žice, to je bilo loše, a ovo sada je bolje. Gospodine Royle, gospodin Flanagan želi postaviti pitanje. Gospodin Royal kaže da situacija sada nije savršena. Naravno, ništa nije savršeno i savršenstvo je teško postići. Ali e, reći da bismo trebali sklapati posao s čovjekom koji je na čelu E, jedne države i koji pozitivno govori o strukturi i načinu vladavine Adolfa Hitlera. Dakle, naravno ne govorimo o sanovšenstvu, ali mislim da naše norme moraju ipak biti nešto više nego da sklapamo poslove sa čovjekom poput ovoga. Mislite li vi da mene to ne smeta? I mene to smeta, ali ponekad moramo pronaći neka rješenja. Ako ništa ne promijenimo e, i nastavimo sve ovako kao što je do sada, to nikako ne možemo prihvatiti. Mi moramo konkretno pomoći i ponekad e, zato moramo imati fige u džepu. Gospodine Fleckstein. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, E, gospodine rol moram reći da ste u pravu. Ja po prvi puta imam nadu da je da imamo šansu da dirigent e, dirigira sa 28 država članica na ispravan način. Naravno, međutim, važnije je koji će glazbeni komad se svirati, jer nije sve e, onako kako treba biti. Oni koji kritiziraju su također u pravu, no naravno moramo imati, moramo biti i pragmatični. Postoje određeni zajednički pristupi vezani uz Tursku, no sva otvorena pitanja se također moraju razriješiti, a pritom moramo dobivati bolje informacije, a to je zapravo sadržaj tog akcijskog plana. Tko će dobiti novac, za što i kako će se osigurati da pojedinačno prispitivanje zahtjeva za azilom bude osigurano. Što se tiče izvješća o Turskoj, moramo jasno reći što se tamo događa s medijima i moramo reći jasno što očekujemo od vlade, odnosno da sve što je konfiscirano u Turskoj se mora vratiti. Ne smijemo ljude u Turskoj ostaviti na cjedilu. Oni se nadaju da će biti ukinuta cenzura, da će imati više slobode, više demokracije i zato se i ja slažem sa otvaranjem daljnjih poglavlja, no međutim ako pritom nemamo e, poglavlja 23 i 24 i ako njih ne planiramo otvoriti nećete dobiti moju podršku. Gospodin Kormel. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kada se vratimo na ovo pitanje sastanka na vrhu sa Turskom, pada mi na pamet sljedeći citat. Ako kada se netko načelno slaže, to zapravo znači da ne želi ništa konkretno promijeniti. E, I mi bi to tako, bismo i trebali sagledati, jer i dalje ostaje pitanje da li ovaj sporazum sadrži ikakve pojedinosti. Mi ne znamo što će se konkretno dogoditi. Ova velika kriza iziskuje konkretne korake. E, nisu nam dovoljni sami pojedinačni e, kamenčići u mozaiku, već cijeli sustav. A to pretpostavlja da znamo e, unaprijed koliko izbjeglica će koja država članica primiti. To je ključno pitanje. Svi koji njega izbjegavaju neće doći do razboritog rješenja pomoć mora biti dobrovoljna i zato moramo pitati države članice koliko pomoći mogu pružiti i koliko pomoći žele pružiti. Sve drugo je prividno i mislim da ljudi koji bježe iz svoje domovine su zaslužili više od prividnog svijeta i građani u Europskoj uniji imaju pravo na jasnoću. Molim vas da se zajednički borimo za jedan takav sveobuhvatni paket. Hvala. Govornik Ali. Hvala lijepa. Drage kolege, s obzirom na razvoj odnosa između Europske unije i Turske, ne smijemo u Turskoj gledati privremenog, trenutnog partnera, već pouzdanog i dugoročnog partnera. Moramo eh, nagovoriti eh, našeg turskog partnera da je naša suradnja na međusobnu korist u ovakvoj situaciji više strukih kriza jedina moguća rješenja su da od njih napravimo pouzdanog saveznika. U ovakvoj situaciji moramo riješiti e, izbjegličku krizu. Moramo ojačati odnose i suradnju s Turskom, to je od našeg posebnog interesa. Prema tome, ne smijemo pozornost koristiti sada samo na mm, e, obećanja i na dijeljenje novca. Moramo tražiti da se izvrši akcijski plan kako bi se smanjio pritisak na našim granicama. Vrlo je važno da Grčka i Turska međusobno e, razgovaraju, imaju odnose i moramo dakle stvoriti dobre odnose s Turskom kako bi ona izvozila sigurnost, a ne nesigurnost. Hvala. Gospođa Ferreira ima riječ. Gospodin Ferreira. Ono što se dogodilo na sastanku na vrhu s Turskom i ono što će se dogoditi na sljedećem sastanku na vrhu podsjeća nas na neke od najmračnijih trenutaka europske povijesti. Radi se o drami ljudi e, gdje e, koja se odnosi na milijune ljudskih bića. Ljudi bježe od e, straha i rata, a Europska unija ima ovdje jednu e, ratnu mašineriju koji će se okomiti na te ljude. To je e, grozna priroda Europske unije koja je degenerirana i Europa ovdje ima veliki rizik da će nam sve to jednoga dana eksplodirati u lice, ali ljudi i dalje namiravaju ići tim putem. Osuditi više stotina tisuća ljudi da odu drugim putevima to je nešto što će dovesti do drugih tragedija i ne znam hoćete li više moći živjeti, spavati u miru kad dođe do tih tragedija. Gospodin Butikofer ima riječ. Takozvana izbjeglička kriza je zapravo kriza europskog zajedništva, europske samosvijesti i europske humanosti. Sastanak na vrhu e, između EU-a i Turske nije donio nikakvu prekretnicu na bolje tijekom te krize koja i dalje opstaje. povjerenik Dombrovski nam je pokazao da se jedva izborio za otvaranje te teme, a isto tako i e, nizozemsko predsjedništvo e, nije željelo spomenuti riječi azil i izbjeglice. Nazivaju ih samo nezakoniti migranti. Jezik može biti oslobađajući, ali može biti i nasilan. Ako netko u izbjeglicama vidi samo nezakonite migrante, odlučio se za ovo drugo zajedničko europsko rješenje, nešto e, čim e, o čemu svi govore i to je gospođa Merkel ostvarila. No radi se o Europi koja e, se plaši preuzeti svoju odgovornost jer misli da će time izgubiti svoju globalnu snagu i na taj način zapravo gubi moralno dostojanstvo. Gospođa Galpel, ima riječ. Gospodine, mm, e, ste gospodin Dombrovski je rekao da mi sada donosimo političke odluke i e, da naši glasači trebaju procijeniti posljedice. Tako bi stvari i trebale biti važno je znati što naši birači o tome misle. Kriza slijedi krizu, ekonomska, demografska i tako dalje. 4,5 milijuna nezaposlenih mlađe od 25 godina, a osim toga tu je i migracijska kriza. Postoje neke stvari kojima se dobro nosimo primjerice s ekonomskom krizom. Razmislim i sada o semestru, mislim da je važno da se zapitamo u kakvoj su situaciji sada pojedine zemlje. Možemo biti ponosni, Mađarska koja je bila na rubu propasti, sada ima prilično dobre e, ekonomske rezultate, ima dobar gospodarski rast. <clears throat> A primjerice, <clears throat> vezano za Međunarodni dan žena, moram reći da u Mađarskoj nema velike razlike u plaćama između e, muškaraca i žena. Vratimo se sada na migransku krizu. Sporazum donesen u ponedjeljak nije savršen, međutim slažem se s gospodinom Rojlom. Ne smijemo se žaliti, moramo tražiti rješenja. To nam je činiti. Moramo ojačati kontrole na granicama, ili e, pak moramo zatvoriti granice, bude li to potrebno, kao što kaže gospodin Weber. E, imamo tu i e, ograde, međutim postoji i drugi aspekti liberalizacije viznog režima za Tursku. Zašto ne govorimo o Ukrajini? Kako da riješimo pitanje vezano za to? Povjereniče, gdje e, vidimo jamstva da će se raspoloživa sredstva koristiti na ispravan način. Ne trebaju nam e, kratkovidni rezultati, već dugotrajni rezultati. Ja mislim da je ovo pozitivno sada. Gospođo Galpec, plavi karton za vas. Želite li odgovoriti na toga? Međutim, prije toga, gospodin Guljeri. Međutim, želim naglasiti jedno. Plava i karton služi za postavljanje pitanja. Velik broj zastupnika koristi je, međutim, da drži govor. Ne. Plavi karton se postavlja nakon što je neki kolega održao svoj govor. Izvolite. Hvala. vi vjerojatno ne znate kakvo pitanje e, ću postaviti. Želim postaviti pitanje pod e, predsjednika e, parlamenta koji je podpredsjednik stranke koji pripada i gospodin Orban. On je rekao na sastanku na vrhu da se Mađarska ne smije preotvoriti u Europu. Što to zapravo znači? E, da li trebamo slijediti Putinov ili Erdoganov sistem? Predsjedavajući vam je rekao i upozorio vas je, vi naravno niste znali o čemu ću govoriti i e, zato ste digli ste plavi karton. Bilo bi dobro da ste slušali ono što sam rekla. Vi biste htjeli postaviti pitanje e, mađarskom predsjedniku vlade, ali to naravno ne možete učiniti. Važno je dakle zaštititi europske granice i mislim da ovakvo zatvaranje da je to ispravno. Ne bismo smjeli davati neodgovorne izjave, već svi slijediti isti put i štititi i Mađarsku i to je osim toga i u vašem osobnom interesu. Vi e, ste e, bili na vlasti do 2010. godine u Mađarskoj, možete samo vidjeti što smo tamo napravili. Gospođo Peri, izvolite. Ono što je jasno je da Europa i Turska moraju naći zajednički jezik kako bi se riješila migrantska kriza. E, to ne znači da se e, stavi na kraj tom e, toku izbjeglica, već jednostavno da se njime upravlja ovo što je do sada potpisano neće dati rješenje humanitarnoj krizi. Kako čelnici 28 država mogu doći do rješenja da <clears throat> će se takve rute uspostaviti samo ako drugi budu i dalje riskirali živote drugim pravcima. To nije samo protuzakonito, već je i moralno krivo. Europska unija nastavlja jednostrani dijalog sa Ankarom i to samo zasnovan na broju izbjeglica koji svakodnevno pristižu na grčke otoke. Ovo je problematična strategija u trenutku kada se krši sloboda medija u Turskoj i kada 350 tisuća Kurda u Turskoj su morali bježati iz svojih domova. Europska unija ne može nastaviti gledati na drugu stranu i okretati glavu. Moramo nešto napraviti za najranjivije izbjeglice, a to će biti isto tako i veza sa e, turskim narodom koji je pokazao veliku solidarnost u proteklih pet godina. Gospodin Pjetrovski. Puno hvala. Usprkos onome što smo očekivali na nedavnom sastanku na vrhu i na spektakularnoj propasti e, EU unije koje omogućuje da sada Turska vodi igru. Iako Donald Tusk kaže da je sada došao kraj ilegalnoj imigraciji u Evropskoj uniji, iako smo čuli da je sastanak na vrhu bio uspješan? Ne, nije. Europska unija tu je doživjela neuspjeh. Mi tražimo od Turske da nešto učini, a Turska nas e, koristi, to koristi kao nešto, kao kartu za pregovore. Tu se radi o milijardama i o Europskoj uniji, nisam članstvo u Europskoj uniji. U stvarnosti Turska je dobila što je htjela, a Europska unija bila je primorana to prihvatiti. Mm, govorimo o tome da moramo pospješiti razmjene jedan za jedan. Molim vas, ako tako e, govorite, koliko još možemo očekivati migrante Europi, gospodin Lajk? Drage kolege, sada smo u situaciji kada izbjeglici i migranti pate i to nije samo moralno pitanje, pitanje suosjećanja. Mislim da svi mi tako razmišljamo. Radi se o testu političke odgovornosti i kapaciteta, mogućnosti Europe da bude ujedinjena i učinkovita. Ostavimo li po strani naš osjećaj krivnje i odgovornosti e, radi tragedije na Srednjem istoku, moramo znati da Turska ipak igra ključnu ulogu u toj krizi. Ne možemo prihvatiti Erdoganov režim i činjenicu da su mnogi novinari iza rešetaka kao i ne što ne možemo prihvatiti pritisak na medije. Ali ovdje se ne radi o poslovnom sporazumu. Ovdje se radi o interesima e, naših država bilo bi jednostavnije da je Europa vrlo jasno rekla već ranije kakav stav ima prema Turskoj, a ovo sada nije najbolji trenutak. Sporazum između Turske i Europske unije e, stvara od Turske zid prema Europskoj uniji. To je kao da prodajemo ljudska prava. Prodajemo na tisuće ljude. A za što? Za tisuću, dvije, tri tisuće eura po glavi. To znači da će se izbjeglice morati boriti kako bi preživjeli u toj jednoj crnoj rupi. Ti će Netko će jednostavno platiti i zaboravit će se na njih. Oni će biti u prihvatnim centrima ili će se vratiti u ratne zone. Mi ćemo platiti za to, a Turska će e, obaviti sav prljavi posao a jednostavno e, Turska će napraviti što želi e, i e, okretat ćemo glavu kada se okomi protiv Kurda ili pak na slobodu medija. Ne možemo jednostavno ljude iz Sirije i Afganistana vratiti u Tursku. To je protivno svim međunarodnim sporazumima o ljudskim pravima. Nadam se da oni koji su potpisali ovo, da će oni jednostavno jednog dana biti osuđeni za to. Hvala. Moram reći da se slažem sa predsjedništvom po pitanju migranske krize i Turske, da ćemo s ovakvim sporazumom doći bliže rješenju. Vjerujem također da su i pregovor s Turskom vrlo važni, to je dio plana. Ograničenja ima mnogo, kao što je to je rekao i naš predsjednik Weber. Međutim, radi se o važnom e, pitanju i Moram misli na naše vrijednosti. Čudi me da se toliko govori o novcu. I novac je važan ako ga se pravilno raspodijeli. Sporazum s Turskom ne smijemo zaboraviti, tek je dio plana. Zatvaranje balkanske rute koristit će se češće i moramo biti na to spremni. Drugo, malo par riječi o ekonomiji i o tome je govorio povjerenik Dombrovski. Naravno, situacija je zabrinjavajuća, moram, brinuti nas i situacija u Kini, ali najvažnije za bogato gospodarstvo EU unije jest e, domaća situacija stabilnost domaće potražnje i ulaganja. I to je jedini način da omogućimo naš glavni prioritet, a to su rast i radna mjesta. Moramo imati konkurentno gospodarstvo. E, tvrdim također da je europski semestar ključan prioritet, tu u potpunosti podržavam povjerenika. I e, zaključno želim spomenuti i situaciju u istočnoj Ukrajini koja je danas ni na dnevnom redu. Situacija se tamo pogoršava, vode se borbe, ljudski životi dovedeni su u pitanje i to je također zona nestabilnosti za Europskoj uniji. Ne možemo očekivati da će se situacija s Rusijom normalizirati. Rusija je veliki dio ovog problema. Hvala gospođa Guillaume. Hvala lijepa. Ovdje ne nedostaje epiteta kada govorimo o sastanku na vrhu između e, Europske unije i Turske. Mnogi misle tresla se brda, rodio i miš. Ja pak pripadam druge kategorije koje misle da je situacija sramotna. Moramo vidjeti što to je rezultat onoga što se dogodilo u ponedjeljak. Osvrnut ću se tek na neke od njih. Zatvaranje balkanske rute s jedne strane, Grčka je sada na infuziji, ali e, ona ima jako puno problema. Postoji i jednostrana e, odluka zatvaranja granica Suradnja s Turskom, suradnja između Europske unije i Turske je nužna, da, ali ako rješenja treba tražiti drugdje, one se ipak prvenstveno trebaju naći u okviru Europske unije. Mi ovdje ne dajemo našem partneru upravljanje svim ulozima i e, jednostavno smo podigli visinu tih uloga i nešto ovako skromno nazivamo e, ponovnim smještajem sirijaca jedan, u odnosu jedan prema jedan. Znači to da se jedan sirijac treba utopiti kako bi drugi mogao doći u Europsku uniju a osim toga ne samo što je sramotno nego i legalnost ovakvog jednog modela dovodim u pitanje. U ime real politike europski čelnici spremni su zaboraviti neke od načela i zaboraviti kakva je situacija u Turskoj. U osnovi rezultat ovog sastanka na vrhu je taj gdje se vidi da Europa solidarnosti vjerojatno će doživjeti neuspjeh. Gospođa Trebezius. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospođa Merkel je uistinu u pravu. Nazire se europsko rješenje. Nažalost, ne ono kako je ona predvidjela. Europska unija je okončala politiku prolaska. E, mnoge države su e, pokazale da je Njemačka ostala izolirana i to posebice gospođa Angele Merkel koja je sama u runu prošle godine otvorila granice e, i Austriji je automatski time e, omogućila da propušta migrante. No međutim, Turska sada treba preuzeti zadaću koju gospođa Merkel ne želi učiniti, a to je zatvoriti granice. E, to nema veze ni sa demokracijom, ni sa pravima žena. E, nema slobode medija u Turskoj. Otvaramo ponovno pregovore sa takvom zemljom. To je zastrašujuće. E, Njemačka, koju druge zemlje tako često spominju, sada će ignorirati unutarnje probleme Turske i zato se postavlja pitanje jesu li to samo Njemačke ili europske vrijednosti koje se žrtvuju kako bismo aktivirali i druge na djelovanje koje mi sami nismo željeli učiniti. E, tak, na taj način Europa nema budućnost. Gospodin kada je došao u na Europsko vijeće, Turski predsjednik vlade očekivao je možda da će se sastati s europskom vladom, ali on se našao usred velikog bazara. Šefovi država i vlada u nemogućnosti da e, donesu odluku su krenuli u e, pregovaranje. Nakon e, ucjene od strane Davida Camerona sada smo pred ucjenom Turske. U ogromne količine energije iskoristili smo ovdje da bi radili na sitnicama, ali pogledajmo pogranične policija kao niti jedinstveni sustav azila nije još zaživio. Zašto? Situacija sa readmisijom također. Zašto Evropljani nisu u stanu nešto učiniti kako bi u Siriji došlo do mira? 3 milijarde za Tursku, a šta je za Jordan? i e, koliko ćemo trebati izdvojiti sutra za obnovu Sirije. Srame takve Europe, srame slike koje dajemo našim sugrađanima. Ja zaista želim da Europa opet za, dobije mjesto koje pripada i sljedeći će sastanak na vrhu ponovno biti e, sastanak e, od povijesnog značaja. Gospodine Ranđel, izvolite, vi ste na redu, molim vas držite se vremena. Eh, Hvala predsjedniče. Danas svjedočimo u trenutku kada raspravljamo o ovoj temi eh, prisjezi novog portugalskog predsjednika. Njegov inauguracijski govor je izrazio davanje važnosti vrijednostima koje bismo i mi trebali braniti ovdje po pitanju izbjeglica, a to su humanitarne vrijednosti, vrijednosti koje smo naslijedili u okviru ovog europskog projekta. Drugim riječima moramo pozdraviti ljude, izraziti im dobro, do, dobrodošlicu na humanitarni način. E, moramo pohvaliti Grčku. E, drago mi je da napokon sada će Grčka biti stavljena na raspolaganje financijska sredstva e, kojom će se ublažiti ova kriza. Također će i NATO pomoći pri kontroli vanjskih granica, a još važnije je da se 17. i 18. ožujka na sastanku Europskog vijeća ćemo ponovno početi raditi na uspostavi agencije za obalnu stražu koja će braniti vanjske granice Europske unije. To je vrlo važno za sigurnost i e, zajedničku vanjsku politiku. E, tijekom posljednje studije koju je provela Betel zaklada, otkriveno je da 97% europljana e, se zalaže za zajedničku obalnu stražu na granicama EU-a, te također za zajedničku azilnu politiku, a ne za nacionalne e, azilne politike, već zajedničke postupke unutar azilnog postupka za e, cijelu Europsku uniju koje bi obuhvatili svih 28 država članica, ne samo dvije ili tri. Dakle, 70 e, do 80% ljudi u cijelom EU želi takav pristup, pa čak i višegradske zemlje koje nevoljko ulaze u ovakve programe i kod njih postoji potpora od 60 do 70%. Stoga na sljedećem sastanku Europskog vijeća bismo trebali napraviti e, veliki korak u smjeru obrane naših vrijednosti. E, zastupnik to, ja. Ova razdvojena i podijeljena Europa je sada slaba i u podređenom položaju pregovara sa Turcima. Moramo naravno riješiti probleme izbjeglica, ali preostaju nam još svi naši domaći problemi. To ne znači da ne smijemo pokazati gostoprimstvo izbjeglicama, međutim samo želim reći da mi se ovaj sporazum čini vrlo sumljivim u svojim kvalitetama. E, zahtjev da se e, iz turskih izbjegličkih logora ode je nešto što se može napraviti samo pod europskom odgovornošću i tu ulogu moraju igrati međunarodne organizacije. Drugo, draga predstavnice nizozemske i predsjedništva vijeća, morate, i to je vrlo važno, gledati na one izbjeglice koji su već u Europi. Nikada nećemo prihvatiti da izbjeglice koji su već u Grčkoj se vrate u Tursku. Pa oni su prošli pakleni put. To bi bilo sramotno i strahotno da ih se vrati. To znači da e, kada se e, igra školice da bi se nekome reklo eto vratite se opet na početnu točku. Hvala gospodin Zahradil. Gospodine predsjedniče, dopustite mi da kažem dvije stvari vezane uz summit. Prva je pozitivna. Dobro je da se ulažu određeni napori kako bismo odijelili pitanje Sirijaca od pitanja drugih izbjeglica i da odijelimo one koji bježe od rata od ekonomskih migranata to su Time pokušavamo učiniti nešto i za ljude koji su u Turskoj i da spriječimo 3 milijuna ljudi koji su krenuli prema Europi. Dobro je to što će oni imati pristup tržištu rada u Turskoj. Naravno to nešto će koštati Europu, ali moramo učiniti sve što je u našoj moći da zadržimo ljude tamo, tako da nema ovog masovnog priljeva u Europu. No sada loša vijest. Postoji i pokušaj ove trgovine jedan za jedan, one koji već jesu u Turskoj treba zamijeniti drugima, to je zapravo vraćanje na nefunkcionalne kvote s čime se narušava suverenost država i to je ponovno pokušaj za preseljenje, premještanje, e, socijalno inženjerstvo, pod izgovorom solidarnosti i zajedničkih rješenja i to je neprihvatljivo. Zastupnica Zomer. Hvala gospodine predsjedniče. Drage kolege, imamo zajedničku azilnu politiku i odgovarajuće zakone, no problem je u tome što mnoge države članice nisu pripravne pridržavati se tog prava i jednostavno odbijaju poštivanje i međunarodnog prava čak, ignoriraju ga. I zato smo mi u ovakvoj situaciji sa izbjeglicama. I u toj situaciji mi smo upućeni na ovu ponudu Turske da vrati izbjeglice i da zamjenjujemo izbjeglice. To je džavolje plan koji nije usklađen sa međunarodnim pravom i kakav dojam e, stvara na taj način Europa ako se uistinu ostvari ovaj sporazum. To je vrlo loš dojam. No međutim, one države članice koje su pobjegle od zajedničke solidarne politike su za to odgovorne. Prvo e, se radi o Austriji koja je proizročila lančanu reakciju jer je odbila prihvatiti ljude kojima je bila potrebna zaštita. To je nepoštivanje međunarodnog prava. Naravno da Turska iziskuje protu usluga i mi bismo to učinili u takvoj situaciji. Ali, dragi prijatelji, što je još dodatnih 3 milijardi eura? To možda zvuči mnogo, no kada razmislimo o tome koliko smo već novca poslali Grčkoj, 7 milijardi nije ni tako puno. I, 7, i 6 milijardi eura je zapravo ništa ako tome suprotstavimo činjenicu da E, da bismo mi trebali primiti sve te druge izbjeglice u protivnom. E, to baš nije lijepa slika, no očito da nema drugog rješenja. Desni populisti koji ovdje sjede u kući i koji vode glavnu riječ, oni e, su izvršili pritisak na mnoge europske vlade a sada optužuju ih. E, desni ekstremisti su suodgovorni za ovu veliku krizu Europe. Mene je sram zbog toga. A zadaća ovog parlamenta je pobrinuti se da se sklopi sporazum sa Turskom, jer očito to je jedino rješenje koje nam je potrebno a mi smo u Europskom parlamentu odgovorni za europske vrijednosti. Bez nas neće doći do liberalizacije viznog režima i pristupa e, Turske EU. Ne zaboravite i mi smo odgovorni. Zastupnik Zipel, zastupnica Zipel, kako ćemo se mi ponašati prema izbjeglicama i Izvan Europe naravno da postoje sigurna mjesta za izbjeglice, no međutim rezultat sastanka u ponedjeljak pojačava, dojam da se Europa pretvara u tvrđavu. Balkanska ruta se zatvara, e, izbjeglice iz Egejskog mora se moraju vratiti u Tursku. Isto tako preseljenje izbjeglica iz Turske u Europu je otvoreno. Europske države E, postaju podložne ucjenama i Turska to koristi. Zašto? Zato što nacionalni političari e, moraju uzimati u obzir stavove desnih stranaka, a zapravo bi trebali se zalagati za demokraciju i ne uzimaju u obzir mnoge građane koji dobrovoljno se zalažu za pomoć izbjeglicama. Na sljedećem se samitu moramo se svi izboriti za humanitarnu politiku i za Europu slobode, demokracije i poštivanja ljudskih prava. E, Zastupnica Šujica mogu reći da je ovih dana u medijima pozitivno odzvonila vijest kad smo uli da se balkanska ruta polagano zatvara jer se i moja zemlja hrvatska nalazi na toj ruti. Međutim, moramo biti svjesni da se radi o velikoj humanitarnoj katastrofi i da se nemamo čemu u ovome trenutku veseliti. Također se pozdravio i apel donalda tuska koji je rekao izbjeglicama ili onima koji to tek kane postati ne dolazite u europsku uniju nemojte vjerovati kriminalcima nemojte vjerovati krijumčarima međutim drage kolegice dragi kolege ovdje se radi o muškarcima ženama djeci ovdje se ne radi o brojevima i stoga je trenutak za pozdraviti ovaj sporazum koji ne bih nazvala trgovinom ali ovaj sporazum tek treba na sljedećem samitu i na sljedećim samitima konkretizirati i ja se nadam da ćemo u tome konačno uspjeti. Međutim, isto tako ovaj sporazum ne trebamo smatrati bianco ekom jer on nije bjanko ek s obzirom da znamo to se događa u turskoj. dakle trebalo bi odvojiti pregovore za tursku i ulazak u europsku uniju od ove izbjeglike krize jer ako to ne odvojimo onda ćemo prihvatiti sve ono loše što se događa u turskoj a to govorimo o ugrožavanju sloboda posebice medijskih sloboda i to je nešto na što moramo danas ovdje apelirati i vjerujem da će i to biti naš uvjet prema turskoj. slažem se da se e, legalizira migracija na način da se dodatne tri milijarde znači sada govorimo o šest milijardi novca svih europskih zemalja da se pomogne turskoj da se pomogne svim izbjeglicama ili onima koji to kane postići. mislim da je to jedino e, regularno i legalno sve ostalo bi bilo loše. Znači moramo se vratiti na vanjske granice unije moramo ojačati kontrolu i u tome potpuno podržavam ono što su čelnici država E, napravili i nadam se da idemo u tom smjeru da konačno imamo konkretno rješenje. sve ostalo bilo bi loše. isto tako kad se radi o grčkoj samo jedna rečenica smatram da trebamo pomoći grčkoj jer grčka ne može postati kavez moramo joj pomoći da se riješi problema koji su se dogodili zbog svog geopolitičkog ili geografskog položaja. hvala lijepo. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ovo je jasan znak slabosti Europske unije koja nije u mogućnosti, nije u stanju pronaći pravi odgovor na izbjegličku krizu, a države članice su tome pridonijele. I sada je žalosno da Europu ucjenjuje politika Erdogana. To je, sve se pretvorilo u jedan orientalni bazar i pokušava se o svemu cjenkati, pregovarati putem usluga i protuusluga. I to sve samo zato što Europska unija se ne drži vrijednosti i načela na kojima počiva. Solidarnost više ne postoji. Jedino što još postoji su nacionalni interesi i zato se zatvaraju granice, grade se zidovi i prihvaća se da tisuće ljudi gube život i utapaju se. Potrebno nam je političko rješenje, u protivnom Europi prijeti raspad. Mnogi euroskeptici sada su došli na svoje i stoga nam treba trenutačno rješenje. Izbjeglice moraju na legalan način kopnom pristupiti Europi kako bismo napokon onemogućili krijumčare koji koji e, ih dovode čamcem. E, Kefalogijanis, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Izbjegličko pitanje nije samo europsko pitanje, već međunarodno pitanje i neophodno je da pronađemo europsko rješenje, ali isto tako i na međunarodnoj razini moramo se pozvati na odluke Ujedinjenih naroda. Naš odgovor do sada na ovu krizu je bila histerija i upravo zato iz tog razloga nam je potrebno više Europe, bolje Europe, Europe koja je produbljenija, i koja jača naše demokratske institucije kao i našu e, gospodarsku i monetarnu integraciju. Pregovori sa Turskom su neophodni, no mi nećemo ispostaviti bjanko mjenicu. Turska ne smije se e, pretvoriti u orientalni bazar, moramo stvoriti partnerstvo sa Turskom i to na svim područjima i to u uskoj suradnji sa svim državama članicama. Pritom je važno i zaštititi vanjske granice EU-a. Na samitu se govori i o pravu mora. Postoje međunarodna konvencija koja, e, od, koju su potpisale sve države članice, no to pomorsko pravo je ne, tu konvenciju o pomorskom pravu Turska nije potpisala moramo se vratiti ponovno i na šengenski zakonik. Što to rade višegradske zemlje? Moramo, mora se poštivati međunarodno pravo i stoga je neophodno da unutar Europske unije se donese politička odluka koja podupire solidarnost država članica u cijeloj Europskoj uniji, posebice u odnosu na one zemlje koje su najviše ugrožene. Europska unija je sagledala situaciju i mi očekujemo na sljedećem samitu u Ožujku da ćemo imati jedno sveobuhvatno rješenje. E, gospodin Milka i gospođa Mrkać su pokazali da su detalji, e, da, da džavo u detaljima. Zastupnik Arhija Perez. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Prije tjedan danas smo čuli gospodina Tuska koji je upozorio izbjeglice da ne dolaze u Europu. Bio sam potresen time i danas mi je jasno zašto im je on tako zaprijetio. Mjesecima se pokušavalo e, bježati od rješenja i sada se to završilo sporazumom koji krši ljudska prava. Prema ljudima se ponaša kao prema robi i Tursku se pretvara u jedan veliki zid zato se plaćaju, plaćaju milijarde eura. Vidjeli smo strašne slike djeca koja umiru, e, žene koje plaću zbog e, suzavca. E, to je prava ljudska drama. A koji je odgovor država članica? Vratit ćemo sve te ljude u Tursku. To je besramno, to je zastrašujuće. Ovaj parlament je pozvao i treba pozvati da se ponovno preispita ta odluka. Moramo misliti na ljude i moramo misliti e, na to da mora Europa vratiti još ono malo dostojanstva što je preostalo. Zastupnik Kelly. Mislim da e, ako ne, ako, što, što bi se dogodilo sa migrantima da ne postoji Europska unija? Da li bi pojedinačne države pokušavale sklopiti sporazum sa Turskom? Da li bi Ujedinjeni narodi ponudili 6 milijardi eura Turskoj? Da li bi situacija bila bolja ili lošija? Mislim da bi bila lošija. Dakle, barem Europska unija zaslužuje pohvalu na tome što je pokušala riješiti problem. I to problem koji nije Europa prouzročila. Mi želimo podržati ono što je moguće. Ljudi spominju ovu razmjenu jedan za jedan. To je u svakom slučaju jedan pokušaj da se riješi situacija. Jedan za jedan nije nešto isto za isto, već je zakonite migrante za nezakonite migrante, odnosno e, sigurno za opasno, umjesto opasnog i to moramo uzeti u obzir. I siguran sam da ćemo 17. ožujka, to je slučajno e, Dan Svetog Patrika, međunarodni e, blagdan u Irskoj i nadam se da će to čelnicima biti postignuće, e, inspiracija da riješe ovaj problem na sličan način granice moraju biti sigurne, moraju biti pod kontrolom jer ne možemo omogućiti slobodno kretanje unutar EU-a ako naše granice su pod potpunom kontrolom, bilo da se radi o miru ili o ratu. Moramo razmotriti i pitanje kvota. Ako države članice tvrde da postoji maksimalan broj ljudi koji će prihvatiti, to će biti važno za ono što možemo ostvariti. Moramo biti praktični, u svakom slučaju krećemo se u pravom smjeru i gdje bismo bili bez Europske unije? To je pitanje koje se uvijek iznova moramo postaviti. Zaista jako kasnimo i više nisam u mogućnosti nikome dati da se javi u okviru sustava plave kartice. Moramo se zaista prižati vremena, gospođa Beres. Hvala. Odgovor koji očekujemo da nam šefovi država i vlada daju 17. i 18. ožujka neće biti da nam kažu da budućnost Europske unije ovisi o Turskoj. Oni, ti čelnici, moraju preuzeti te važne odgovornosti. Nitko ne misli da će migracijski tokovi se riješiti samo ako se migrante vrati u Tursku. Već imamo dokaza za to, a europski sastanak na vrhu koji se održao na tu temu to i pokazuje. Gospodin Dombrovski je to pokazao. Trebamo provjeriti u kakvom je stanju sada europsko gospodarstvo. Moramo omogućiti neku spojnicu kako bi se s politika mjera štednje moglo omogućiti evropljanima da E, pozajme tamo gdje to treba kako bi prihvatili izbjeglice, a isto tako i da naše vlade mogu nakon godina štednje pomoći svojim građanima gdje im je to potrebno. Evo rješenja koje nam treba. S jedne strane je to ekonomsko rješenje, s druge strane to je poziv na solidarnost i moramo omogućiti da ljudi pozajmljuju kako i financiraju tu solidarnost. Gospodine Kristoforu, izvolite. Uvjeren sam da Europski parlament koji zastupa narod se mora očitovati i to jednoznačno i na pitanju e, vezano uz izbjegličku politiku i uz pitanje Turske. E, izbjeglice nisu nešto što se događa samo u e, Europi, to je međunarodna tema, pa i druge zemlje, međunarodno gledajući, moraju podržati Europsku uniju da, da se pronađe rješenje. Što se tiče krijumčara ljudi i euroskeptika, uvjeren sam da će Europska unija uspjeti pronaći rješenje. A što se tiče Turske, što je Turska učinila do sada po pitanju izbjegličke krize? Želio bih vas podsjetiti da je Turska zapravo bila dijelom problema jer je zbog svoje politike e, sudjelovala u ovakvoj izbjegličkoj krizi. E, izbjeglice su željeli dalje putovati u Grčku i preko balkanske rute jer nisu željeli ostati u Turskoj. A sada vidimo kako se Turska ponaša prema Europskoj uniji, ucijenjuje Europsku uniju i pokušava nametnuti svoje interese. Moram vas podsjetiti da u EU postoje određena pravila i stoga Turska ne može zahtijevati da pristupni pregovori se intenziviraju, da se otvaraju poglavlja. Mi znamo koja koji preduvjeti se za tako nešto moraju prethodno ispuniti i znamo da ih se Turska ne pridržava. I stoga ne smijemo prihvatiti tu ucjenu. Ako Turska se ne pridržava sporazuma, na primjer protokola iz Ankara, i ne priznaje e, demokraciju, tada Turska nije nama dostojan partner. Zastupnik Niedermüller. Sastanak u ponedjeljak je pokazao koliko je zapravo teška cijela situacija 17. i 8. ožujka će se donijeti prave odluke koje će biti vrlo teške. Naravno da moramo pomoći Turskoj, ali trenutno ova situacija neodrživa. Nedostaje političke hrabrosti. To je glavni nedostatak. Nacionalne države na čudan način pokušavaju ostvariti svoje interese i to na teret Europe i zajedništva. Europska unija ne može ništa učiniti i na taj način ne možemo doći do zajedničkog rješenja. Dakle, uistinu se postoji samo jedno jedino rješenje, a to je da se ravnopravno podijeli opterećenje na svih 28 država članica. Potreban nam jedan europski sustav. Ne možemo dopustiti da svatko pojedinačno pokušava nešto ostvariti. Tako nećemo napredovati. Zastupnik Kelam. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, povjereniče. Mislim da je ovo rješenje manje zlo. Prvenstveno se radi o tome da krijumčare i trgovce ljudima onemogućimo i da točno znamo tko je tko nehumani poslovi krijumčara koji surađuju sa teroristima moraju biti obustavljeni, no to neće biti dovoljno. Pozivam vijeće da se usredotoči na stvaranje sigurnih područja unutar Sirije. I gospođo ministrice, vi ste nešto naznačili u tom smjeru, danas i to pozdravljam. Drugo, radi se o zaštiti vanjskih granica EU-a. To mora biti i prioritet koji, koji će se ostvariti. Za to je potreban novac i suradnja. Istodobno, po mom mišljenju, morali bismo se pripremiti na zajedničku zaštitu granica na e, Baltičkom moru. E, postoji mnogo izbjeglica koji preko Rusije pokušavaju ući u Europi i Rusija bi to mogla zlorabiti da destabilizira Europu. Treće, zaštita podataka. Gospođo ministrice, vaš prethodnik je to obećao to učiniti do prosinca i e, održao je obećanje. Mi se nadamo da će Nizozemska to slijediti. Drugim rečima, sve što je vezano uz provedbu digitalnog unutarnjeg tržišta ne smije se odgađati do ljeta. No, zato vijeće mora donijeti odluku. Trenutno imamo blokadu E, što se tiče e, popisa putnika, jer se to želi povezati sa paketom o zaštiti podataka. Molimo vijeće da se pozabavi tim pitanjem. Gospođa Lotova. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodin Turski je rekao da će prestati migracijski tokovi, no time je zapravo samo želio umiriti europske građane sporazum sa Turskom neće ograničiti e, i umanjiti migracijski pritisak. Ne znam koji će biti ishod sljedećeg sastanka na vrhu Europskog vijeća, no među vremenu mnogi ljudi pate i mnoge izbjeglice stoje pred zatvorenim vratima. E, mi pokušavamo primijeniti protupožarne mjere, a to nije produktivno. Na kako će ovaj program jedan za jedan, ova razmjena funkcionirati i koja jamstva je Turska preuzela da će umanjiti e, migracijski pritisak kada istodobno postoji paralelna ekonomija u Turskoj koja potiče krijumčarenje ljudi. To su problemi za koje moramo pronaći rješenje ovaj tjedan smo napokon dobili dobru vijest sa e, migracijske bojišnice nakon mjeseci loših vijesti i zbog toga smo se osjećali beznadno i vjerodostojnost europskih institucija je bila ugrožena, poticao se pokret populizma. E, mi nismo dobro procijenili migracijsku prijetnju. Prvenstveno su bili locirani na istočnoj granici, a kasnije Eh, smo umanjili i ublažavali situacije na jugu sredozemlja. Lampedusa i Italija su bile prepuštene same sebi. Krijumčarenje eh, ljudi je industrija 21. stoljeća i veliki je problem. Eh, mnogo Sirijaca se počelo kupljati u kampovima u Turskoj, Libanonu i Jordanu i sada se napokon dogodilo rađanje zajedničkog odgora Europske unije na taj problem. Nadam se da ćemo moći spasiti šengensko područje zahvaljujući tome. E, dobro je da suradnju sa Turskom činimo konkretnijom i da pokušavamo pomoći Grčkoj. Imamo šansu politički riješiti problem u Siriji, Tusk, predsjednik Europskog vijeća, je rekao da su, da je okončano vrijeme nezakonite migracije u Europu. Nadam se da je upravo, to bilo sve previše skupo za nas. Hvala gospodine predsjedniče. Europska struktura i sustav su u krizi. Mi smo ovdje raspravljamo već tri pol sata o samitu koji se održao ponedjeljaka nitko od nas nije bio prisutan tamo, čak ni potpredsjednik komisije, čak ni predsjednik. Dakle, imamo informacije na temelju kojih zapravo ne možemo prosuditi što se dogodilo na samom samitu. Možda bi bilo bolje da postupimo drugačije, da pronađemo nove informacije. Zahtjevam da barem jedan član komisije ili sam gospodin Juncker bude prisutan ovdje. Dakle, jedna osoba koja je doista sudjelovala na samitu. Jer svi komentari koje smo čuli o tome kako Europska unija prolazi kroz najveću krizu od drugog svjetskog rata, to je istina, u pitanju je naša budućnost i moramo to ozbiljno shvatiti. Gospodin Valenciano. Hvala lijepo predsjedniče. Želio bih reći kako smatram da je tužno što predsjednik Tusk i predsjednik Juncker nisu ovdje danas s nama i duboko žalim zbog toga. Mnogi od nas koji su se danas javili za riječ su duboko zabrinuti da Europa napušta svoja osnovna načela. Dogovor koji je sklopljen. Vijeće nam prvo nije htjelo detaljno dati taj dogovor. Je, taj dogovor je upitan kada je u pitanju i moral i etika. I posve je nevjerojatno da pred sobom imamo tekst koji ne spominje e, poštovanje ljudskih prava pojedinaca kako je moguće da smo previdjeli takav e, važan detalj. Važno je da u ovom domu vijeće i komisija kao i parlament daju sasvim jasno do znanja da Europska unija e, misli na drugi ljude i da je fokusirana na njih, da postoji jedna druga Europa od one o kojoj vi govorite. Gospodine predsjedniče, Europsko vijeće se fokusiralo na migracije i prioritete za rast, konkurentnost i zapošljavanje. U tom kontekstu je važno ne postaviti pogrešnu dijagnozu. Dijagnoza je jasna. Migracije nisu potaknule krizu u Europi, već gospodarska, socijalna i politička anemija unutar same Europske unije. Problem koji smo mogli riješiti uz pomoć suradnje i solidarnosti se pretvorio u ozbiljnu krizu identiteta za europski projekt. U okviru europskog semestra komisija šalje preporuke državama članicama i pogotovo to vrijedi za države članice koje su izložene asimetričnim šokovima. Te preporuke nemaju unutarnju koherentnost, fokusiraju se na profesionalnu obuku, istraživanje, obrazovanje, e, lanac vrijednosti, e, borbu protiv makroekonomskih neravnoteža. Istovremeno pozivaju i na troškove u centralne funkcije države, a to su sami stupovi strukturnih reformi potrebna, potrebna nam je novi poticaj za europski projekt, nova vizija, novo vodstvo i moraju, naši vođe moraju napokon odgovoriti tom izazovu. Nadam se da će e, dogovor sklopljen s Turskom se razviti u operativni e, plan jer nisam vidio bolji dogovor od ovog. Međutim, moramo priznati kakve stvari stoje. Europska unija i Turska imaju različite interese koje se ponekad međusobno isključuju. E, radi se o migrantskoj krizi i o civilnom građanskom ratu u e, Siriji. Imamo jako puno dvoznačnosti što dovodi do kolapsa. Unija želi kontrolirati tog izbjeglica u Europu i spremna je pružiti financijska sredstva. A Turska želi da izbjeglice odu. Turska želi napredak eh, po pitanju članstva u Uniji. Međutim, većina država članica se tome protivi. Ja sam tu u manjini. U međuvremenu Unija je kritizirala eh, Tursku u smislu Kurda i autoritativne vlade. Europska unija je podijeljena, a Turska ujedinjena. Koliko god je to teško, možda bi najbolji pristup bilo zauzeti čvrst stav i e, jasno se postaviti. Pretvorio se u najveću humanitarnu krizu nakon drugog svjetskog rata. Jednako tako drama na Bliskom istoku izazvala je vrlo ozbiljne blokade u funkcioniranju Europske unije dobro je da su razgovori svih uključenih konačno postali vrlo konkretni jer sadrže dosad najambiciozniji plan za rješavanje migracijske krize. pozdravljam neke njegove dijelove osobito sprječavanje zloupotrebe ljudske patnje i krijumčarenje ljudi. međutim zemlje članice i one koje to žele postati ne bi trebale manipulirati humanitarnom katastrofom zbog partikularnih interesa. u tom kontekstu valja sagledati zahtjeve turske gdje se stanje ljudskih prava svakodnevno i dramatično pogoršava neovisno o formulaciji u zakljucima vijeća od danas je takozvana balkanska ruta službeno zatvorena ali ljudi i dalje dolaze i ostaju blokirani na makedonsko grčkoj granici. države na vanjskim granicama ostaju pod velikim pritiskom. planovi za spas schengena ne smiju zanemariti članice koje nisu dio schengena ali su već doslovno ograđene žilet žicom od ostatka europske unije. Hvala vam predsjedniče. Još jedan tjedan, još jedan summit, a nismo ništa bliže rješavanju izbjegličke krize. Dugoročna strategija nam doista treba, već je vrijeme za to. Umjesto da problem rješavamo, probleme Grčke i drugih država, mi smo zapravo outsourcali problem Turskoj. Prepustili smo rješavanje problema Turskoj. Što je sa cijenom koju plaćamo? Ne govorimo o eurima, već o kompromitiranju naših vrijednosti. Još je gore što smo e, zažmirili na, na jedno oko. Pogledajmo što se događa sa slobodom medija u Turskoj. I ne možemo ignorirati tursku vojsku koja, koja djeluje u jugoistočnoj Turskoj protiv stanovništva. PKK i vojska se bore i moramo stati tome na kraj. Liberalizacija viznog režima i ubrzavanje pregovora o članu jest nešto što će nam zapravo naštetiti našem kredibilitetu i ulozi na svjetskoj pozornici. Mi smo, zahvaljujući svojoj vredostojnosti, uspjeli širiti vladavinu prava i kredibilitet u našem susjedstvu. Hvala. Gospodin Gramatikakis. Κύριοι συνάδελφοι, στην αντιμετώπιση της προσφυγικής τραγωδίας αυθονούν μέχρι τώρα ta orea λόγια. Što tiče izbjegličke katastrofe, do sada smo čuli samo lijepe riječi, koje nemaju veze sa stvarnošću. Jasno je da za jedno zadovoljavajuće rješenje je potrebna kooperativna Turska. Dodatno uz koja poštuje svoje obveze. Turska se do sada nije pridržavala sporazuma i, uvijek iznova je postavljala nove zahtjeve i to u okviru jednog orientalnog bazara. No, međutim, ovog puta se radi o ljudskim životima kojima se trguje i na koji način može Europska unija pronaći pravi odgovor ako želi čvrsto nastupiti i nametnuti svoju odluku. E, Europska unija mora preuzeti svoje vlastite obveze u odnosu na izbjeglice, jer mislim da su grčki otoci pokazali kojih razmjera je ova katastrofa. Suradnja sa Turskom po izbjegličkom pitanju je preduvjet, bezvjetni preduvjet za daljnje vođenje pristupnih pregovora ne smijemo to shvatiti kao vratima koja se otvaraju prema Europskoj uniji. Ako ne otvorimo oči i ne vidimo što je stvarnost i dalje ćemo morati proliti mnogo suza. Hvala. Danas je bio dobar dan, rekla je jučer Angela Merkel, kada je riječ o pregovorima sa Erdoganovim režimom. To je istina samo u Europskoj kući zrcala. Jučer jest bio dobar dan za one koji su u turskom, na turskom bazaru. Dobar dan za krijumčare. Ako deset Sirijaca bude zaustavljen na sredozemlju i pošalje ih se natrag u Tursku, onda će se deset Sirijaca poslati iz Turske u e, Europu. Međutim, to nisu jednite isti ljudi. To je pregovaranje poput onog na tržnici robljem. I prodaju se ljudska bića i ne poštuju ljudska prava. Čini se da kancelarka Merkel i kolege svijeća e, nisu to prihvatili. Urban je već zaprijetio vetom. Problem je što kancelarka Merkel, to je njezini protivnici, imaju gora rješenja ili uopće ne nude rješenja. Jučer nije bio dobar dan i prošlo je jako dugo vremena od kad smo imali dobar dan za ljudska prava. U moje Europi djelovali bismo razumno i mudro, a ne kao taoci Erdogana. E, zastupnik Andrew Lakis. U Europskom parlamentu i u vijeću postoje E, predsjednici država članica koji pokušavaju riješiti ovu izbjegličku krizu koja je e, postoji još od 2010. godine. A strukturni fondovi bi tu trebali odigrati važnu ulogu, e, no tako ne možemo riješiti cijelu situaciju. Mnogi vide da s ovim sporazumom sa Turskom neće moći ostvariti ono što mi želimo. Uloga Erdogana u Siriji i u cijeloj regiji se uopće ne uzima u obzir. Mi, ne, mi niti ne sagledavamo situaciju ljudskih prava u Turskoj. Problemi jesu izbjeglice, a zatim se radi o tome kako držati politiku političkih prava u Europi. Mi smo u Grčkoj doživjeli da, je to, da smo u gospodarski u vrlo teškoj situaciji, a sada imamo stotine tisuća izbjeglica i mi smo ustvrdili da solidarnost ne postoji i da ju je nemoguće naručivati a la carte, već se mora pokazati svakodnevno. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. I zaista vas molim da se maksimalno pridržavate vremena. gospodine. Svedrova. Povjereniče, gospodine ministre, dobro je čuti da ove godine Europska unija očekuje tek neznatno povećanje broja izbjeglica. Također trebamo shvatiti da nam je potreban daljni gospodarski rast i države članice trebaju primijeniti nove mjere za poticanje rasta. Što se tiče dogovora s Turskom, to nije jedino rješenje. Imamo tu i druge aspekte. Trebamo težiti miru na Bliskom istoku, na primjer. Također, trebamo štititi svoje vanjske granice. kada se odluči o distribuciji, to jest raspodjeli 3 milijarde eura Turskoj, moramo biti svjesni na koji će se točno način ta sredstva koristiti i imati određenu kontrolu. Razmjena jednog, jedan sirijac unutra, jedan van je pokušaj spečavanja migracije. Gospođa Gomeš, Turska treba biti dio rješenja, ali ona ujedno je dio problema. Ne samo što manipulira već i potiče nasilni konflikt u svojoj regiji i Siriji i Iraku. Vijeće je sve to zanemarilo i došlo je do nezapamćene ucijene predsjednika Erdogana. Smatra se da se europske obveze prema e, izbjeglicama mogu smanjiti u zamjenu za liberalizaciju viza, a što je sa kriterijima iz Kopenhagena i opresijom represijom koju Erdogan usmjerava protiv građana, svojih građana, medija, turskih kurda i protiv kurda u Siriji, koji su se hrabro borili protiv Daesha i drugih terorističkih skupina. Vijeće razmišlja o ponovnom prihvatu i vraćanju izbeglica, to je bazar, zamjena jednog Sirica za drugog, a to je sve kršenje načela non-refoulement. Kako vijeće i komisije mogu to napraviti i govoriti u isto vrijeme o ljudskim pravima, o vladavini prava, a nisu disciplinirale države članice, nisu pomogle Grčkoj, ženama, izbjeglicama koje se muči i koje su zaglavile na granici između e, Grčke i e, Makedonije. Gospođa Tomašić ima Lijepa od prvog dana ove migrantske krize govorim kako se problem mora rješavati na njegovom izvorištu u siriji i iraku a izbjeglice zbrinjavati u dogovoru s međunarodnim partnerima iz okruženja. ovaj aktualni dogovor s turskom bio bi korak u pravom smjeru da je riječ o partneru kojemu se u ovom trenutku može vjerovati turskoj se ne mogu nijekati zasluge za zbrinjavanje ogromnog broja sirijskih izbjeglica ali je prilično jasno da ankara već neko vrijeme koristi ovu krizu za političke iznude i ostvarivanje svojih geopolitičkih interesa. problemi koje europa proživljava zbog migrantske krize nisu zanemarivi i bit će sve izraženiji. ne možemo stoga očekivati da amerikanci i rusi budu jednako motivirani za rješavanje ovog problema kao mi mislim da je došlo vrijeme da europske države pokažu da u koordinaciji mogu riješiti ovaj problem i preuzmu lidersku ulogu u rješavanju krize na bliskom istoku. Ono- bolje polovičan dogovor nego anarhija kojom smo svjedočili zadnjih mjeseci i više godina znamo što se dešavalo na balkanskoj ruti vidjeli smo kako se tko ponašao na toj balkanskoj ruti vidjeli smo da su čak neke zemlje koje nisu članice europske unije konkretno makedonije i srbije učinili više nego članice europske unije. vidjeli smo kako su neke zemlje postavljale žičane ograde. pozivam vas da utječete na to da se žičane ograde napokon maknu ako je balkanska ruta sada pod kontrolom jer to je sramota za ono što smo sve doživljavali ovih zadnjih mjeseci pogotovo granična linija između republike hrvatske i republike slovenije. tu žicu sada treba maknuti ja ovdje želim posebno naglasiti dramatičnu situaciju na grčko makedonskoj granici. treba pomoći grčkoj treba pomoći makedoniji. presidente señora ministra Hvala. Gospođo ministrice, sljedeći tjedan na Vijeću za poljoprivredu govorit će se o zapošljavanju. Molim vas, spomenute i krizu koja se tiče poljoprivrede. U ovom trenutku ta kriza zahvaća e, voće, povrće, svinjetinu i mlijeko te sektore, a kapacitet ka povjerenika Hogena da provede rješenja koja se odnose na mljekarsku krizu demonstrira slabost i nedostatak njegovih politika. Molim vas da na sljedećem sastanku vijeća se vratite u stvarnost i otvorite vrata regulaciji proizvodnje na mliječnom tržištu. Time ćemo stati na kraj e, nestajanju radnih mjesta. Ne govorim samo o radnim mjestima koja treba stvoriti, već i onim koja postoje. Molim vas uzmite u obzir potrebe tržišta mlijeka i onog što se događa s njim. Hvala. Da, Turska je sasvim sigurno problem. Turska je problem, ali mi nismo ovdje da danas razgovaramo o problemu koji predstavlja Turska, e, već o problemu koji predstavlja Europa. Europa ne može tek tako biti e, zbroj nacionalnih interesa. Tko zastupa Europu ovdje? Ne vijeće, jer vijeće treba biti međuvladin organ, organa. oni su e, plaćaju sada Turskoj da bude policijska država. E, I oni to rade i tako krše međunarodno pravo i jednostavno pretvaraju Europu u Europu koja će biti tvrđava. Ovdje imamo državu članicu koja je postala 29. članica Unije i zove se Europska unija. E, moramo izbjeći europsko samoubojstvo. Moramo izbjeći povratak u 30. godine ali odluke se donose ovdje i mi želimo da građani zaista ponovno dobiju jaku Europu koju vi sada likvidirate. Europu trebamo imati koja želi prihvatiti ljude. Zaboravimo, ne zaboravimo sljedeći tjedan. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospođo ministrice. Mnogo vam hvala na ovako angažiranoj raspravi, a posebice želim zahvaliti dami i gospodi koji su cijelo vrijeme e, prisustvovali ovoj raspravi. Želim se uvrstiti u redove onih koji smatraju da nam je uistinu potrebno političko rješenje za Siriju, potrebno nam je globalno rješenje za migracijske tokove i treba nam održiva i funkcionirajuća zaštita naših vanjskih granica. No mislim da postoji i nešto što nazivamo stvarnošću, a za to nam je potrebno kratkoročno rješenje. A u tu svrhu moramo imati jedan funkcionirajući sporazum i sa Turskom. I u tom svijetlu ovaj korak e, koji je učinjen u ponedjeljak je vrlo važan i ide u smjeru učinkovitosti, djelotvornosti i održivosti. Na taj dan se pokazalo da je moguće samo jedno zajedničko europsko rješenje uz uključivanje svih sudionika. Svi moraju sudjelovati u tom rješenju i svi moraju se uključiti u provedbu tog rješenja. Samo tako ćemo uspjeti. Ako ćemo djelovati pojedinačno, nećemo uspjeti. Moramo biti, e, svima nam to mora biti jasno, u ponedjeljak je to postalo očito. Želio bih ukratko samo spomenuti neke aspekte koji su bili često spominjani. Što se tiče liberalizacije viznog režima i ubrzanog E, pokretanja pristupnih pregovora, moram vam reći u ime komisije da se to neće dogoditi na uštrb standarda, načela i poštivanja ljudskih prava, neovisnosti pravosuđa i drugoga. To se sigurno neće dogoditi. To će biti predmet preispitivanja tko se želi uključiti u Europsku uniju mora se pridržavati naših pravila igre. Ne radi se o tome da mi uokolo radimo shopping i uvodimo posebne uvjete za, za neke. Ne, tko se želi uključiti u Europsku uniju mora se uključiti u ozbiljne pregovore. A što se tiče liberalizacije viznog režima, nije, to, nije, nije toliko spomenuto da je e, dio te kvote i sporazum o ponovnom prihvatu što će rezultirati time da će Turska morati prihvatiti migrante iz svih država članica Europske unije, one migrante kojima nije odobren azil. I to je napredak koji je u interesu EU-a. Što se tiče 3 milijarde, odnosno 6 milijardi eura, iskreno govoreći, E, teško je i meni slušati kada turski predstavnici tvrde da nismo poslali niti jedan cent. Oni ga niti neće vidjeti zato što e, mi ne šaljemo taj novac izravno. U petak sam e, bio u istočnoj Anatoliji i u, u, u izbjegličkim kampovima tamo i sam sam vidio što se događa na terenu i moram iskazati poštovanje prema turskoj vladi i međunarodnim organizacijama kada sam vidio na koji način e, su izbjeglice smještene e, u jednom izbjegličkom kampu u kojem postoje i trgovine i škole 3800 e, šatora za tamošnje stanovnike i imaju svu infrastrukturu što se tiče pripravnosti da isplatimo 40 e, milijuna eura. Mi smo time osigurali da cijelih šest mjeseci 300 tisuća izbjeglica u izbjegličkim kampovima će imati osiguranu svu moguću skrb. 55 milijuna eura plaća e, da dvije tisuće djece pohađa školu i to cijelu godinu. Dakle, kada usporedimo e, ti, ti relativno mali i izdaci osiguravaju da ljudi u regiji imaju, imaju siguran krov nad glavom i moram vam reći, razgovarao sam sa mnogim sirijskim izbjeglicama u istočnoj Anatoliji i svi su mi rekli da se žele vratiti što je moguće prije u Siriju. Oni ne žele otići u Europu i zato moramo raditi na političkom rješenju pod A i pod B Moramo se pobrinuti da oni koji se e, sada privremeno nalaze e, negdje drugdje žive u okolnostima koje su dostojne ljudi i da e, djeca i mladi imaju perspektivu i za budućnost i zato moraju pohađati školu. I nakon tog posjeta siguran sam da se moramo brinuti još više za poticanje gospodarskih aktivnosti i moramo se brinuti za otvaranje radnih mjesta kako bi izbjeglice imali mogućnost raditi. Ponedjeljak je bio važan dan, učinili smo važan korak, no jasno je da predsjednik Tusk ima zadaću dovršiti ove pregovore. Nadam se da će to se odvijati u europskom duhu, u duhu solidarnosti, i suradnje i e, da će se dogoditi jedna uspješna provedba ovog sporazuma. Hvala lijepa. E, molim vas da se sada sjednete i e, da budete tiho kako bismo mogli poštovati sve govornike. A sada u ime predsjedništva gospođa Enis Blašert. Turkey. Kao što sam rekla, jutro smo se bavili pitanjem Turske i e, zato smo tražili od predsjednika Tuska da do sastanka na vrhu u Ožiku razradi pojedinosti s Turskom. Prema tome, to se još razrađuje i još uvijek ne možemo dobiti odgovor na sva pitanja. Međutim, nemojte se zavaravati. Europski E, šefovi država i vlada su rekli da će u svojim prijedlozima potpunosti poštivati međunarodno pravo. U potpunosti se slažem s gospodinom Weberom, do svega toga treba doći u partnerskom odnosu s Turskom, prema tome ne može nitko biti ovisan. I molim vas, cilj nije da se spriječi da izbjeglice dolaze, već da pređemo sa ilegalne migracije na onu koja će biti legalno kontrolirana. Cilj je također da se izbjegne da ljudi pogibaju u moru. I još jedna stvar, ne rasprodajemo naše vrijednosti, pospješujemo situaciju, ne dovodimo u pitanje program za liberalizaciju viza. Isto vrijedi i za poglavlja u pristupnim pregovorima. Dakle, e, sve e, liberalizacije viza su uvjetovane i nećemo spustiti letvicu na dobro poznate uvjete. Dakle, bez obzira kakav ćemo sporazum postići s Turskom, poštivat ćemo i europsko i međunarodno pravo e, na izjave koje je dana kao priopćenje sa sastanka na vrhu 7. ožujka to smo jasno rekli. Istovremeno, e, htjela bih naglasiti da je moralni teren luksuz kojeg ne možemo izbjeći. Čuli smo danas da u ovom času ne postoji savršenstvo, a po pitanje e, sporazuma o readmiciji između Europske unije i Turske. Na osnovu toga Turska mora primiti ponovno sve one koji nemaju e, legalni izbjeglički status u Europi mora ih Turska natrag primiti. I već smo e, započeli e, sa prebacivanjem na tursku granicu preko 300 ilegalnih migranata. Tražit ćemo da Turska poštuje na međunarodno pravo, odredbe poput one o non-refulmanu. I e, tražit ćemo da svi e, mogu uživati zaštitu odgovarajuće prirode u Turskoj. Među vama koji ste govorili o ženevskim konvencijama, ja razumijem što vas brine, ali nećemo dopustiti e, bilo kakvo popuštanje pred međunarodnim pravilima. I isto tako, da li zaista mislite da u ovoj situaciji gdje e, ljudi su primorani na opasan put u malim brodicama da Europska unija se e, ovdje igra s međunarodnim pravom. Ja e, mislim da moramo učiniti sve što možemo kako bismo sve učini što možemo u borbi protiv trgovaca ljudima. Gospodin Kamal ima pravo. Nisu nam neprijatelji izbjeglice, već oni koji njima trguju. E, sada je metež u ovoj vječnici me e, Međutim, htjela bi još nešto reći o ponašanju turskih vlasti. Na sastanku s turskim predsjednikom vlade i na kojem su sastanku se sastali i moj predsjednik vlade i gospođa Merkel u nedelju i to isto rečeno u ponedjeljak u formatu sa 28 država članica. Ne smijemo popustiti i bit ćemo beskompromisni po pitanju slobode medija i slobode govora. Tu nećemo zatvoriti oči. A hvala gospođi Intefeld što me podsjetila na ono što sam izjavila prije puno godina i dalje ću se toga pridržavati i sada e, kada se osvrnem na taj period moram reći da je to bilo prilično vizionarski. Ja sam i tada kao što i sada tražim tražila europska rješenja. Hvala lijepo. Thank you very much, minister. Hvala ministrice. Ovim je rasprava završena prije glasanja. Predsjednik Šul će dati izjavu.